Okay. Dear colleagues, we can uh, start. Dragi kolege, možemo početi. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nemate nikakvih primjedbi, e, dnevni red možemo usvojiti bez izmjena. Točka broj 2. Moram vam priopćiti da je sastanak ENVI, koji je trebao biti održan u četvrtak 2. lipnja, otkazan Zatim izvještavanje sa misije odbora Envi u Londonu. E, dobili ste dokumente sa sastanka, uključujući i izvještaj i to vam je sada dostupno. Što se tiče prevođenja, imamo prijevod na 21 jezik i kao i inače sastanak se prenosi putem interneta. Treća točka dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 23. veljače i 21. i 22. ožujka. Ako ne budemo primili nikakve primjedbe do kraja sastanka, smatrat ćemo da su ovi zapisnici e, usvojeni. A sada prelazimo na našu najvažniju e, točku. Danas je sa nama potpredsjednik komisije Maroš Ševčević i želim vam dobrodošlicu u odpor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Kao što znate, ovaj se, ova se razmjena gledišta održava u okviru strukturnog e, dijaloga između komisije i parlamenta i mm, danas ćete nam govoriti o radnom programu komisije za 2016. i prioritetima za 2017. Nakon ove razmjene, zapravo ova razmjena mišljenja e, će poslužiti i za razmjenu mišljenja o e, prioritetima koji se odnose na klimatske promjene. S obzirom na važnost tih sporazuma, sporazum Envi, e, odbor Envi će pomno pratiti provedbu tog okvira i e, pratit ćemo je li sve to, je li provedba dosljedna s onime što je dogovoreno u Parizu. E, hvala vam što ste došli sa na, k nama i dajem vam riječ za e, uvodni govor. Hvala vam, gospodine Lavija, uvaženi zastupnici. Imate potpuno pravo. Prošli puta kada smo organizirali ovu razmjenu mišljenja, bilo je to prije jednog godinu dana i to vrlo kratko nakon što smo usvojili strategiju o energetskoj uniji. I moglo bi se reći da jedna godina nije tako puno vremena, pogotovo kad je riječ o donošenju politika. No mislim da se svi slažemo da otkako je um, izdan prijedlog o e, energetskoj uniji, da smo napredovali i to poprilično konkretno. Krenuli smo sa provedbom strategije svi zajedno radimo vrlo naporno kako bi konferencija COP21 u Parizu uspjela i neki od vas su mi se pridružili i na mojem obilasku na temu energetske unije koje sam nedavno završio. Bilo je vrlo važno razgovarati sa gradovima jer energetska unija mora biti zajednički projekt za sve europske građane, a ako želimo biti uspješni, moramo mobilizirati javnost i dobiti podršku građana. Zbog toga smo i morali e, e, predstaviti ovaj projekt u, e, našoj, u, u našim gradovima i objasniti zašto je ovaj projekt toliko bitan i zašto je važno niskougljično gospodarstvo. Neki od vas koji su sa mnom putovali vidjeli ste da su sastanci bili vrlo impresivni bili smo iznenađeni razinom entuzijazma na koji smo naišli gotovo cijeloj Europskoj uniji i to u sastancima sa zastupnicima, vladama, ulagačima, građanima, predstavnicima nevladinih udruga. I najčešće pitanje nije bilo zašto energetska unija, nego kako, kada i što sve možemo učiniti. Tako da mislim da možemo reći da smo imali dobar početak, da smo vidjeli da je europska javnost i da su europski građani prihvatili ovaj projekt. Drugi vrlo važan razvoj od kako smo se sastali bio je i događaj kojeg je spomenuo predsjednik odbora. To je bila konferencija u Parizu COP21 koja je rezultirala potpisivanjem Pariškog sporazuma. Ja sam bio vrlo ponosan što sam taj sporazum mogao potpisati u ime Europske unije prije četiri tjedna u New Yorku. I moram reći da svi mi koji smo sudjelovali, da smo stvarno ponosni što smo ostvarili e, svjetski rekord po pitanju broja zemalja koji su potpisali sporazum u samo jednom danu. Tako da na taj način time se pokazalo zapravo da je to stvarno e, da su svi na globalnoj razini mobilizirani. E, taj nam sporazum nudi jasno, jasne smjernice i jasne ciljeve što želimo postići i on će nam biti nit vodilja u mm, borbi protiv klimatskih promjena. Stoga sam sada htio e, istaknuti da u ovom trenutku ovaj projekt stvarno uživa u određenom zamahu i danas bih sa vama podijelio svoja razmišljanja o tome kako možemo učiniti, kako možemo dobiti najviše od toga i kako Europska unija može učiniti svoj veliki skok prema održivom, održivoj budućnosti. Da bismo u tome uspjeli moramo imati tri elementa koje ja volim zvati e, trokut održivosti. Treba nam e, dobra politika, e, financijska ulaganja i na kraju tehnologija. Dopustite mi da nakratko kažem nekoliko riječi o svakom od tih elemenata. Prvo politika. Ove godine e, viziju koju smo definirali u strategiji o energetskoj uniji pretvaramo u čvrsti zakonodavni paket. Znam da ste razgovarali i sa mojim kolegom, povjerenikom Kanjeteom i da vam je on već predstavio e, to još prošli mjesec, tako da ja ne moram duljiti o tome. Mislim da je najvažnije e, istaknuti da prije ljeta moramo emisije stakleničkih plinova i ciljeve, to jest obveze koje smo donijeli u e, Parizu, kao što je to dogovoreno e, od strane europskih lidera, dakle u nacionalne obveze i to kroz odluke o, e, smanjenju emisija stakleničkih planova. To će tražiti jako puno napora, no Europska komisija može pomoći time što će stvoriti jedno pogodno okruženje. I mislim da u ovom trenutku E, razgovaramo sa stručnjacima iz naših zemalja članica i objašnjavamo im e, naš pristup, naše ambicije, te naravno ogromne napore koje će svaka zemlja članica morati uložiti u ovaj zajednički e, pothvat. U sektoru prometa, na primjer, možemo stvarno učiniti mnogo više kako bismo potaknuli promet s niskim emisijama ugljika, kako bismo potaknuli inovacije u industriji, tako što ćemo manje koristiti e, tradicionalna fosilna goriva i e, ekološka nova goriva, promičući tehnologiju novih vozila, a to sve e, kroz povezivanje IKT sustava sa upravljanjem u prometu. Sve bismo to trebali učiniti prije ljetne stanke i komisija će objaviti komunikaciju na tu temu. Isto tako analiziramo i potencijal u zgradarstvu, još jedan sektor koji ne spada u ETS, kroz reviziju e, direktive o energetskoj učinkovitosti e, zgrada, koju ćemo vam predstaviti malo prije ljetne stanke. Pokušat ćemo e, promijeniti način kako razmišljamo o zgradama od tradicionalnog stava prema jednom novom pametnom stavu u kojem se više energije proizvodi nego što se troši, e, zgrade koje se griju i hlade na učinkovit i automatizirani način. Ili recimo da u podrumu možete napuniti električni automobil. Dakle, drugim riječima, e, povežimo točkice između zgrada, mobilnosti i digitalnog svijeta. Dakle, moramo se pripremiti za novo gospodarstvo 21. stoljeća i e, razviti potrebnu infrastrukturu. Naravno, obnovljivi e, izvori energije će odigrati vrlo važnu ulogu u tome. Znamo da se danas e, tržište električne energije znatno razlikuje od tržišta prije pet godina. Udio električne energije koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije će rasti za više od 20% danas do čak 50% 2030. Zbog toga moramo osmisliti i novo tržište električne energije i to ćemo vam predstaviti prije kraja ove godine. Nova e, direktiva o obnovljivoj, obnovljivoj energiji te novi e, prijedlog će e, poslužiti kao pravi okvir za ostvarenje mm, ciljeva do 2030. Druga stvar, definiranje zakonodavnog okvira je jedna stvar, no to samo po sebi nije dovoljno i to je, e, to je onaj trenutak kada drugi element našeg trokuta postaje vrlo važan. To znači da moramo osigurati e, dostatna financijska sredstva. Kao što svi znate, ulaganja se još uvijek nisu oporavila. Trenutačno nam je potrebno otprilike 500 do 600 milijardi eura između 2015. i 2030. i to samo u uh, sektoru električne energije. I to je ogroman izazov s kojim se borimo na brojnim frontovima. Uh, Plan ulaganja i europski strukturni i investicijski fondovi su mm, neki od ključnih instrumenata kojima se podržava tranzicija prema niskougljičnom gospodarstvu. I, smo, I vidjeli smo zapravo već i prve rezultate. Europski fond za strateška ulaganja je, na primjer, pomogao financirati održive zelena ulaganja u cijeloj Europskoj uniji. Ta su ulaganja vrijedna milijarde eura. Imamo 64 projekata i imamo zapravo više od 100 milijardi eura je uloženo u to. Više od pol e, od tih projekata koji su do sada odobreni su e, upravo se odnose na zelena ulaganja i na obnovljive izvore energije. No ne bismo trebali stati ni na, samo na nacionalnoj ili europskoj razini. Um, sve nam je jasnije da i gradovi mogu imati e, vrlo važnu ulogu. Zato i sada razmišljamo o uspostavi one stop shopa za urbana područja na temelju e, zapravo ususred potpisivanju pakta iz Amsterdama. E, tu bismo na, po prvi način tu bismo po prvi puta okupili sve relevantne podatke o gradovima i gradovima učinili jednostavnijem pristup mogućim izvorima ulaganja. Na taj način bismo omogućili gradovima da aktivnije sudjeluju u izgradnji zajednica, e, održivih zajednica diljem Europe. Ehm, Bio sam u brojnim gradovima i vjerujem u eh, učinak preljevanja i mislim da je sve više europskih gradova spremno krenuti na ovaj put prema niskougljičnom gospodarstvu. Eh, imamo gotovo 7000 gradonačelnika koji su potpisali eh, sporazum gradonačelnika i smatramo da je interes veliki to gotovo na svim kontinentima. Evo da ću vam jedan primjer. U Africi prije konferencije COP21 sam potpisao i e, sam posjetio i Afriku. E, tamo se najviše bave izgradnjom kapaciteta. Ovdje je vrlo važno reći da ćemo usko surađivati s našim afričkim partnerima, pomoći im u izgradnji kapaciteta, pomoći im u stvaranju zajedničkih e, platformi za razmjenu znanja i e, tehnologija, te naravno pomoći financijski. I zato e, će Europska unija pod vodstvom moje kolege povjerenika Mimice e, sudjelovati u inicijativi za obnovljive izvore energije u Africi i nastavit ćemo i mi sa našim naporima kako bismo i dalje surađivali s afričkim partnerima kad je riječ o, o pristupu energiju. A sada da se otvornem na treći element e, trokuta o održivosti, a to su tehnologije istraživanja i inovacija. Dame i gospode, mislim da se svi slažete kada kažemo da se upravo događa još jedna e, industrijska revolucija. Ja neprestano viđam e, inovativnost i rezultate mm, i u posjeti gradovima, a siguran sam da i vi vidite isto. Uvjeren sam da mi evropljani imamo sve što nam je potrebno, ne samo da bismo bili dio toga, već da bismo e, definirali smjer razvoja i inzistirali na napretku. Zbog toga ćemo predstaviti e, strategiju za istraživanje inovacije i konkurentnost koja će osnažiti sinergiju između energetike, transporta te industrijske i digitalne inovacije. Jedan od ključnih ciljeva strategije je bolje povezati podršku Europske unije istraživanju i inovaciji, te osnažiti konkurentnost Europske unije, te njezinu središnju ulogu u e, globalnom lancu. E, to planiramo za studeni. Europska unija planira se pridružiti inicijativi a Europska komisija će vam to e, predstaviti na sastanku koji će se održati za nekoliko tjedana. E, uvaženi zastupnici, postoji još e, čitav niz tema koje bih morao spomenuti. Važnost promjene naših navika, jer je najbolji sustav iz označavanja energetike ili najučinkovitija tehnologija će biti beznačajne ako građani nisu toga svjesni ili isto vrijedi za vještine e, prijelaza na niskougljično gospodarstvo. Moramo e, poboljšati naše zgrade, da, ali isto tako moramo osigurati da e, naši građani imaju pristup dostupnim zgradama po dostupnim cijenama. I još da se osvrnem na mehanizam upravljanja. E, mehanizam upravljanja će biti ključan za provedbu energetske unije. Do kraja ove godine ćemo podnijeti zakonodavni prijedlog o energetskoj uniji, o upravljanju i Europski parlament bi trebao odigrati ključnu ulogu u procesu upravljanja. Jedan razlog zbog kojeg sam uvijek insistirao na zakonodavnom prijedlogu jest da osiguram vaše potpuno sudjelovanje kao su zakonodavca. U skladu sa načelima bolje regulacije, Ovaj će prijedlog uskladiti postojeća planiranja, izvještavanje i obveze koje se odnose na praćenje, kako bi se osigurala dosljednost i smanjila smanjilo administrativno opterećenje. Isto tako povezat će se nacionalni energetski planovi i planovi za klimatske politike i ja mislim da će to biti vrlo korisni instrumenti za dugotrajno planiranje. A sada bih stao, zato što želim i od vas čuti e, vaše komentare, vaša pitanja, vaša mišljenja, te ideje o svemu ovome što sam do sada e, opisao. Naravno, kao što znate, ja sam zainteresiran da nastavim ovaj dijalog sa Europskim parlamentom i ja se nadam da ćemo imati sljedeću odličnu priliku za to kada ćemo predstavljati drugu fazu energetske unije, unije koja je predviđena za e, prosinac ove godine. Tako da, eto, to će biti još jedan trenutak kada ćemo moći ponovno razgovarati o ovoj temi. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala vam na pozornosti. Hvala vam. A sada krećemo sa prvim krugom govornika. Odmah dajem riječ Peteru Lizeu u ime EPP-a. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Govorili ste o Pariškom sporazumu i njegove provedbi. To je naravno središnji instrument e, e, središnji instrument za postizanje tog cilja je e, trgovina certifikat e, trgovina e, emisijama, međutim moramo upotrebiti druge instrumente kako bismo postigli ciljeve. Mi u klubu zastupnika EPP smo malo skeptični što se tiče prijedloga o trgovini emisijama e, da, da će neki poslovni subjekti dobivati besplatno te certifikate potpuno besplatno E, mi smo u našem prvom e, dokumentu o našim stajalištima e, prezentirali naše viđenje toga. Tu se radi o prvom redu o zračnom prometu. Ne mogu objasniti ni jednom radniku u recimo čeličnoj industriji zašto se u zračnom prometu e, govori samo o 10% e, za razliku od drugih sektora gdje su ti postoci puno veći. Nadalje, želim govoriti o jednoj temi koja i u vašem dokumentu o energetskoj uniji je e, dobio na važnosti, a to je energetska učinkovitost. E, dakle, kaže se da je to jedan od prioriteta. Ja sam e, bio nadležan za rad na e, reviziji ove direktive i mi smo tu priredili nekoliko vrlo konkretnih prijedloga za vas. Ja vas molim da komisija razmotri ove naše prijedloge. Tu se dakle radi o periodu do 2020. E, razgovara se i o prošenju na do 2030. ali zašto ne bismo to proširili i na period poslije toga i nakon 2030. želimo energetsku učinkovitost i to ostaje naš prioritet. E, naravno taj slogan e, energetska učinkovitost na prvom mjestu vrijedi i poslije 2020. i 2030. Do sada je komisija skupa sa vijećem e, imala cilj od 27%. Postoje različita mišljenja u parlamentu koliki bi taj, e, koliko visok bi taj cilj trebao biti, ali E, smatramo svi da cilj od 27% nije u skladu sa tim sloganom energetska učinkovitost na prvom mjestu i da bi trebao biti viši. E, dakle, mi molimo da poboljšate procjenu, studiju o procjeni učinka, da je učinite realističnijem kako bi ova energetska učinkovitost doista e, dobila svoje prvo mjesto u skladu sa sloganom. Hvala lijepa. Sljedeći e, govornik, gospodin Grote. Hvala lijepa, gospodine e, e, povjereniče. Najprije hvala lijepa na ovoj prezentaciji i E, dakle dobra politika, financiranje i e, tehnološki napredak, taj trokut e, koji ste nam prezentirali, mi se s tim slažemo. prošli tjedan bilo je riječi o projektu za mini E, nuklearne e, elektrane mislim da to nije u skladu sa ovim što ste nam sada iznijeli e, nakon Fukushime i Černobila ne može biti nuklearna energija ono što je dio naše politike i zato bi moja želja bila da malo bolje razmislimo o tome jer ovo neće naići na odobravanje ni u javnosti. E, e, ono što bih ja želio su e, jasniji i bolji standardi. Na primjer što se tiče električne energije, na primjer naši građani koji žele voziti auto, e, elektroautomobil po Europi e, moraju e, su suočeni sa velikim problemima što se tiče recimo punjenja automobila električnom energijom i mislim da su nam tu potrebni standardi. Što se tiče teme redukcije emisije CO2, tu smo imali izvješće Belet ja bih e, želio, a to je o tome već govorio Peta Lize, da jedna od e, da i zračni promet da svoj doprinos. E, vrlo je teško objasniti zašto kemijska industrija i svi drugi sektori moraju reducirati emisije, a zračni promet ne. E, Naravno da se to može promijeniti i tu želim da se izvrši malo više, malo veći pritisak e, nisam htio smetati kolegi kod telefoniranja. Dakle, želio bih malo više pritiska od strane komisije kako bi se i tu postigao e, sporazum. Dakle, upravo za one sektore koji još nisu uključeni u e, sustav trgovine emisijama. Tu nam je potrebno jedno rješenje kako bi ono što e, smo obećali u Parizu i mi interno, osam zemalja članica, kako bismo to uspjeli ispuniti. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika ALDE gospodin Gerbrand ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala povjereniče Šefčović na, vašem, na vašoj prezentaciji. Mogao bih se, na pamet mi pada milijun pitanja e, na ovo što ste nam iznijeli i malo mi je teško fokusirati se samo na E, neka, ali pokušat ću se fokusirati koliko je to moguće. Kao prvo, očito smo imali vrlo uspješnu konferenciju u Parizu, ali od tada vidim da mnogo zemalja članica pokušava na neki način zaroniti ispod ove obaveze koje smo preuzeli kao Europska unija vidio sam pisma nekih skupina zemalja članica gdje se komisiji i drugima saopćava e, da su e, njihove šume da apsorbiraju toliko CO2 da se njih treba izuzeti iz ovih mjera za redukciju emisija. E, vidim da govore o ogromnim problemima za sektor poljoprivrede jer taj sektor mora rasti i od ogromne e, važnosti. Dakle, iskreno rečeno, ja vidim više da se više događa, da se više kreće u smjeru povećanja emisije nego u smjeru smanjenja emisije. I zato mislim da je od ključne važnosti da Evropska unija postane konkretnija što se tiče svog vlastitog puta prema 21. stoljeću i e, mi naravno imamo ciljeve za 2030. ali još moramo e, zapravo ustanoviti prave europske ciljeve što se tiče e, energetske učinkovitosti i znamo da do 2050. moramo e, smanjiti emisije za 80 do 90%. Je da li Europska komisija još uvijek priprema tu strategiju za e, e, za potpuno ukidanje emisije do 2050. Jer ja mislim da postoje da je, da je to ključne važnosti. Također i pomoć zemljama članicama, treba ih malo ohraniti, treba im dati neke smjernice kako oni ne bi e, išli dalje tim smjerom za obilaženja e, ovih ciljeva. Nadalje što se tiče biogoriva, vi ste prošle godine na, u razmjeni mišljenja bili vrlo jasni što se tiče e, dosija ILOG, tu je bilo vrlo jasno da nećemo više podržavati prvu generaciju biogoriva. Da li je to i dalje, eh, da li komisija i dalje eh, ostaje pri tome? Eh, ja sam prije dva tjedna bio u Montrealu na sastan, imao sam razgovore sa agencijom ICAO što se tiče zračnog prometa. Komisija, strategija komisija u vezi sa biogorivima i izbjegavanjem prve generacije biogoriva je od izuzetne važnosti. Meni je, e, ja, sa zanimanjem očekujem vaše dalje djelovanje u vezi s tim. Hvala lijepa u ime GUE NGL Katarina Konečnima riječe. vam. Ja bih također zahvalila povjereniku. Vi ste jedan od rijetkih koji ne odbija naše pozive i redovito nas informira o vašem, o vlastitom radu. Ja vam želim postaviti pitanje e, o jednom problemu o kojem se još nije e, govorilo. Komisija je tokom ove godine trebala pripremiti inicijativu o trošenju energije o tranšenju energije. Ta je inicijativa povezana sa paketom o kojem trenutačno pregovaramo o cirkularnoj ekonomiji i tu se ne posvećuje dovoljno pozornosti e, spalionicama. Mislim da bi trebalo pokriti taj aspekt zato što je Europska unija sve manje koristi takav način e, zbrinjavanja otpada. No, Europska unija bi mogla dati malo interesantnije prijedloge, posebice kad je riječ o proizvodnji energije. Što vi mislite o tome? Nemojmo glumiti da je spaljivanje e, bolje od e, odlagališta otpada. Jer određene zemlje, ako ne budu imale mogućnosti koristiti spalionice otpada na moderan način, Bojim se da će se određene zemlje stvarno naći u lošoj situaciji zato što će nastaviti odlagati otpad na odlagališta, a to je mnogo opasnije za okoliš od spalionica. Neke zemlje članice su uložile jako puno e, novaca kako bi e, pokrenule ovakve moderne spalionice sa niskim razinama emisija. Stoga vas pitam, koje je vaše mišljenje o tome, te što mislite o inicijativi o kojoj ste lani govorili, o energiji koja se proizvodi iz otpada i to u kontekstu cirkularne ekonomije. Koji će se konkretni e, koraci poduzeti e, u okviru ove energetske strategije? Hvala lijepa. E, nemamo nikoga iz kluba zastupnika zelenih i FDD-a i zato odmah riječ dajem ponovo potpredsjedniku Ševčoviću kako bi nam odgovorio na ovaj prvi krug pitanja. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Prva pitanja gospodina Lize mislim da se ta pitanja nadopunjavaju i sa pitanjima gospodina Matijasa Grotea. Činjenica je da je realna slika da nakon pariškog sporazuma i svih pozitivnih stvari koje su se tamo dogodile, a pariški sporazum je bio doista povijesno postignuće, činjenica da smo sada u fazi kada svaka zemlja članica računa e, koje, što bi to značilo za njih konkretno. Dakle, istina je da svaka zemlja članica prezentira njihove specifičnosti i e, postoje zemlje članice gdje je poljoprivreda jako e, stažan i važan sektor i putujući po Europi možete saznati jako puno o različitim varijantama gospodarstava u europskim zemljama članicama E, ono što vam ja mogu reći da svi povjerenici i stručnjaci koji rade za komisiju e, imamo jasno stajalište da želimo ostati predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena i e, sporazum postignut u Parizu je od apsolutno ključnog značaja i mi nismo samo mi nismo samo e, dali e, naša stajališta, nego smo odmah to popratili i sa konkretnim prijedlozima za provedbu. Naravno, mi nas, namjeravamo nastaviti sa takvom praksom. Spomenuli ste sustav trgovina emisijama. Veliki dio Eh, onoga što sad radimo je naravno eh, agenda post pari, eh, poslije Pariške konferencije bavimo se energetskom učinkovitošću, energetskom učinkovitošću zgrada, sve je to vrlo važno, to su važni elementi kako bismo uspjeli postići svoje ciljeve. Također želim jasno reći da smo mi naravno sada u potpuno drugčijoj situaciji. Ne možemo e, sada nastaviti onako kako smo radili kad smo imali ciljeve za 2020. E, tada smo čak e, dopustili da se neke emisije i malo povećaju nekim zemljama članicama zbog industrijskog razvoja. Međutim, sada će svi morati uložiti napore, jer ako želimo e, postići cilj od e, smanjenja emisija za 30%, svi će morati uložiti napore i odraditi svoj dio e, tog posla. Zato smo načinili procjenu učinka, želimo imati argumente koje možemo prezentirati zemljama članicama kako bismo obrazložili da je ono što predlažemo u svakoj zemlji članici doista najbolje, e, najbolji mogući prijedlog i kako bismo ostvarili te važne ciljeve koje smo si postavili za 2030. Kada je riječ o zrač, zračnom prometu, o sektoru zračnog prometa, kao što znate, e, mi smo tu od svih međunarodnih dionika najviše se zalažemo za e, to da se izračni promet uključi u e, napore za smanjenje emisija. Međutim, problem je u tome što se rješenja moraju naći na globalnoj razini i moramo postići globalni sporazum. Mi činimo e, sve što je u našoj moći kao komisija u e, suradnji sa zemljama članicama kako bismo postigli pozitivan e, rezultat u organizaciji i kao imao sam nekoliko sastanaka sa predstavnicima e, te industrije i e, oni su shvatili da moraju sudjelovati, da moraju e, smanjiti emisije u, tom sektoru i zbog toga sam optimističan da ćemo uspjeti postići globalni sporazum o neutraliziranju Eh, emisija iz zračnog prometa do 2020. Međutim, ciljevi u tom području još nisu dovoljno ambiciozni, mogli bismo učiniti više, ali moram reći i da je vrlo veliko postignuće što smo uopće započeli sa tim procesom jer kao što znate do sada se nije mogao postići globalni sporazum sa e, e, ovim sektorom industrije i dakle najprije moramo postići taj globalni sporazum a onda možemo e, ići na sljedeći korak a isto to vrijedi i za međunarodni pomorski promet. E, to je bio sektor koji se godinama e, izvlačio, da tako kažem, nije bio u središtu pozornosti i nastavljali su sa svojim emisijama. Međutim, tu e, evo sada smo postigli sporazum i tu već možemo vidjeti koje su koje su brodari e, uspješniji od drugih u smanjivanju emisija i tu na, e, e, postižemo e, značajne napretke i idemo naprijed. Komisija radi na nekoliko razina i mislim da je to jedini način, e, mislim da moramo povećati razumijevanje na europskoj razini o tome što želimo postići na europskoj razini, dakle koja je naša razina ambicija. Kao što znate trenutno finaliziramo našu procjenu učinka o tome što bi bilo najprimjerenije e, i kako bismo postigli naše ciljeve ne samo za 2030. nego i poslije toga. Kao što znate, a to je spomenuto i u Pariškom sporazumu, mi smo se obvezali da ćemo smanjiti emisije stakleničkih e, plinova za 80 do 90% do 2050. i do kraja stoljeća da ćemo biti e, e, jedno što se tiče ugljika neutralno gospodarstvo, dakle da će sve emisije biti neutralizirano. E, u, direktivi o energetskoj učinkovitosti to će biti, e, to će biti integrirano i to će također e, se dalje naravno preliti i u e, mjere na nacionalnoj razini naših zemalja članica jer svaka zemlja članica mora naravno odraditi svoju domaću zadaću. Mi sada imamo e, sporazum iz Pariza, imamo europski okvir o tome kako postići ciljeve za 2030 2020. i 2030. ali e, posao se mora odraditi na razini e, zemalja članica i svaka zemlja članica mora razvijati vlastite planove za energetsku učinkovitost i za smanjenje emisije kako bi Europa e, bila dio globalnih napora u tom smjeru. Naravno da će da ćemo mi staviti na raspolaganje obrazce e, o to, kako bi zemlje članice kako bi to trebalo izgledati i mi ćemo dakle koordinirati rad i i kako bi na razini cijele Europske unije e, sve bilo koordinirano kako bismo postigli svoje ciljeve. Prošli tjedan smo E, imali rasprave o dokumentu na koji je spomenuo i gospodin Grote koji se bavi prijedlogom na razini e, stručnjaka, stručnjacima u e, zemljama članicima. Tu se radi o fokusiranju na istraživanja i razvoju novih tehnologija ja znam da svaki put kada se spomene riječ nuklearna energija uvijek to izaziva e, intenzivne rasprave. Ono što e, nam je po mom mišljenju potrebno za u budućnosti e, je je jedno, jedan mirni, mirnija atmosfera za ovu vrstu rasprave jer trenutno čim se spomene riječ nuklearna energija odmah se uzburkaju e, strasti i odmah i, i postane vrlo teško raspravljati o toj temi na jedan e, temeljit način. Zašto mislim da je to važno? Pa pogledajmo što se događa najprije u Europi. Imamo 130 reaktora i neke zemlje članice su odlučile e, ugasiti nuklearne elektrane, druge zemlje članice e, grade nove, a treće nastavljaju sa e, e, upotrebom postojećih. Mi znamo kako je teško naći odgovarajuću strategiju u vezi s tim. Tu trebamo imati odgovarajuće istraživanja e, i što se tiče sigurnosti i tako dalje. Naravno, ako se budu gradile nove elektrane, da će one biti u skladu sa najnovijim standardima, sa najnovijim znanstvenim e, dostignućima. Mislim da je to vrlo važno i da će nam to pomoći da se koncentriramo na e, prave stvari, a da se to pritom ne dramatizira toliko u našim raspravama, jer u, protivnom e, ja se bojim, a to je briga koju čujem i od dijenika iz industrije, onda će se e, o tim temama odlučiti izvan okvira Europske unije, a to bi bilo pogrešno i opasno. Mi imamo naše stručnjake i mislim da je u našem interesu da e, mi vodimo te rasprave i donosimo te odluke. Mislim da bi model bio, kao što sam vidio prošle godine u Pragu, e, dakle da se razgovara ne samo sa tim sektorom, dakle sa predstavnicima e, te industrije nego i sa predstavnicima civilnog društva i dakle sa nevladnim organizacijama, sa svim dionicima kako bi rasprava bila šira i kako bi svi aspekti bili pokriveni e, jer to je vrlo osjetljiva tema za e, zemlje Europske unije. Još jedno pitanje koje je vrlo važno je standardizacija e, elektrovozila. Postoje Prošli tjedan, prije dva tjedna sam bio na jednom sajmu gdje su prezentirana dva modela koja sam e, zapazio. Jedno je bilo punjač koji može E, akumulator napuniti za 25 minuta e, dovoljno da vozi 500 km. Mislim da je divno da to već danas postoji. Predsjednik Obama je rekao ja se nadam da ćemo e, to imati i u Americi za naše e, američke standarde i odgovor je bio da e, postoje neke male razlike što se tiče utišnice ali e, adekvatno tome punjač postoji u Americi jedno nizozemsko poduzeće je prezentiralo da u zgradama gdje stanovnici imaju više elektroautomobila može se zapravo zarađivati novac na način da se kapacitete za pohranu energije prodaje e, elektro poduzećima. Dakle, malo mi je bilo teško povjerovati u to da to već postoji ali doista izgleda da postoji i to je divan model koji e, me puni optimizmom i mislim da, da znači da e, to, da to znači da elektroautomobili doista imaju budućnost e, u Americi na dva mjesta rade na standardizaciji homologaciji na E, novim tehnološkim rješenjima i na definiranju onoga što nam je potrebno kako bismo e, građanima ponudili dovoljnu e, infrastrukturu. Nadalje, što se tiče ratifikacije Pariškog sporazuma, ja se slažem s vama da je u interesu Europske unije da tu ratifikaciju obavimo što prije moguće i također želimo predočiti i e, već prije ljeta prijedlog za ratifikaciju e, kako bi se s time što brže nastavilo i na nacionalnoj razini. Gospodin Gerbrandi je e, pisao osjećaj koji on ima u vezi sa ponašanjem zemalja članica na to sam djelomično već odgovorio, ali kad se radi o bioenergiji, mislim da je vrlo jasno da nam je bio energija, da nam je potrebna politika održivosti e, što se tiče bioenergije e, i biogoriva. Mislim da moramo naći načina da bio masa bude upotrebljiva za proizvodnju energije na održiv način. Mi vjerujemo da ako to želimo, onda se ta energija mora proizvoditi na održiv način kroz cijeli lanac aktivnosti. I zato ono što nam je sada potrebno su ažurirana pravila za proračune i radimo na solidnim održivim kriterijima za biomasu i što se tiče ove dvije teme već smo započeli sa procesom konsultacija. Mislim da ste informirani o tome da je odgovor na naš poziv bio e, jako veliki. Ono što sada radimo je mi razmatramo opcije e, kako pozicionirati te kriterije. Čini se da bi logično logični zaključak bila direktiva o obnovljivim izvorima energije, međutim razmišljamo i o nekim drugim opcijama e, kako i gdje pozicionirati te nove kriterije. E, što se tiče nove generacije biogoriva, mislim da je tu jasno da nam je u ovoj fazi potrebno E, jedno postupno napuštanje prve generacije biogoriva. Znamo da je glavni razlog za to kako proizvodnja e, sirovina za E, goriva prve generacije imala negativan učinak na proizvodnju hrane i na razvoj poljoprivrede u mnogim zemljama i zato analiziramo kako, što možemo učiniti kako bismo potakli prelazak na naprednija biogoriva. Jedna od e, jedno priopćenje, odnosno e, informacije u vezi s tim ćemo uskoro prezentirati. E, kad je riječ o planovima za nakon 2030. potpuno se slažem s vama gospodine Gerbrandi da o tome sada moramo razmišljati jer mora se pripremiti te rasprave, javna E, mišljenja, javnog mnjenja, e, mišljenja dionika iz industrije i moramo pripremiti sve te promjene u našim društvima i zato e, Mm, nama je jako drago što imamo vrlo dobre planove za period 2020. do 30. ali mi potičemo zemlje članice da već sad počnu razmatrati i period nakon 2030. I, jer ti ciljevi, odnosno postizanje tih ciljeva, to će biti veliki izazov, ali kako bismo još više smanjili emisije stakleničkih plinova, da kako i postigli cilj od 80 do 90% e, smanjenja do kraja stoljeća, e, moramo već sada razmišljati o sljedećem e, periodu, dakle nakon 2030. Eto, to je strategija koju mi predlažemo. Kad je riječ o službenom dokumentu, siguran sam da znate koje imamo vremenske okvire koje smo si postavili. Imamo jedan panel e, stručnjaka koji će e, dati svoje savjete i mišljenja o tome kako možemo postići ograničenje povišenja temperature za manje od 1,5 stupanj Celzija. Imamo odgovarajuće e, imat ćemo odgovarajuće planove za do 2023. i ja, vam, ja vas uvjeravam da će Europska unija sigurno poštivati e, sve preuzete obveze, a komisija će dati svoj dužni doprinos e, tome. Gospođa Konečna je govorila o e, ciljevima koji su ponekad međusobno proturječni kad je riječ o otpadu i energiji. Mislim da je ono što je vrlo važno tu da se bude razuman i racionalan u vezi sa tom temom. I zato mislim da moramo poštivati nešto što je poznato pod naslovom hijerarhija otpada. Naravno, e, moramo ponovno upotrebljavati E, dijelove otpada moramo e, najprije pokušati ponovo upotrebljavati e, dijelove otpada, ako to nije moguće reciklirati, ako to nije moguće onda ih onda taj dio otpada koji nije moguće ni ponovo upotrebiti ni reciklirati, možemo e, spaljivati u spalionicama i proizvoditi energiju na taj način i samo ono što nakon toga ostane može završavati na e, odlagalištima otpada u našim zemljama članicama. Dakle, odlagališta otpada naravno treba izbjegavati e, pod svaku cijenu, odnosno koliko god je to moguće. Mi bismo htjeli podastreti prije kraja ove godine prijedlog o e, prijedlog za e, smjernice za proizvodnju energije od otpada i mi se nadamo da će unutar tog prijedloga e, biti vidljiv naš uravnoteženi pristup. Hvala vam lijepa potpredsjedniče, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i predstavili nam svoje stajalište vezano uz energetsku uniju. Što se tiče energetske učinkovitosti, još uvijek imamo dojam da se stvari kreću polako, da ne idu glatko. Naravno, sve to ovisi i o potrebnim investicijama. Vi ste spomenuli zrakoplovstvo. U području zračnog prometa već ima nekih tvrtki koje koriste određene tipove aviona za određene destinacije zato što su takvi zrakoplovi učinkoviti u području potrošnje energije. Međutim, sve što se donosi kao odluka mora se donijeti na međunarodnoj razini kako ne bismo na kraju naštetili sami sebi što često radimo unutar Europske unije. Zatim imamo energiju dobivenu iz nuklearnih centrala. Svi oni koji su htjeli e, da se zatvore nuklearne centrale su se prebacili na termoelektrane, ali da kako to samo povećava emisije CO2 i ugrožava kakvoću zraka. Dakle, očito je da treba osnažiti norme sigurnosti kada je riječ o nuklearnoj energiji, međutim, u sljedećih nekoliko desetljeća ne možemo to zaobići ako se želimo uspješno boriti protiv klimatskih e, promjena. Da, e, obnovljivi izvori energije su odlični, ali neće biti dovoljno učinkoviti za sljedećih 20 do 30 godina, tako da nam je potreban jedan e, određen udio energije iz nuklearnih elektrana. Da, u e, energetskoj uniji imamo i plin i naravno tu se postavlja pitanje sigurnosti opskrbe plinom. Vi ste zatražili da se osnuje skupina država članica za potrebe regionalne suradnje. To je izvrsno, međutim moramo ostaviti prostora za fleksibilnost. Ne možemo svaku državu članicu staviti samo u jednu e, regionalnu organizaciju za suradnju. Mislim da bi bilo bolje i pametnije da imamo različite regionalne skupine za suradnju i imajući u vidu rizike prekogranične. Tako da jedna država članica može sudjelovati u nekoliko regionalnih organizacija. Koliko sam shvatila, vi želite da se nacionalni planovi za upravljanje kriznim situacijama zamjene regionalnim programima. E, je li to najbolje rješenje? Možda bi bilo bolje da ti planovi budu naprosto dosljedniji. Hvala gospodin Majnen. Gospodine potpredsjedniče, trokut koji ste vi prezentirali je dobar. E, ako iz toga budu uslijedili i e, pravi zaključci. Sad smo govorili mnogo o prometu, zapravo će emisije u tom e, području se povećati, a drugi sektor je sektor zgradarstva. E, veliki dio e, emisija nastaje zbog grijanja i hlađenja i zato nam je potrebna jedna strategija u vezi s tim. Mislim da bi mnogo više toga trebalo biti moguće kod novih zgrada nego što sadašnja direktiva predviđa. Ja sam u Švicarskoj bio e, član žirija za dodjelu solarne e, nagrade za solarnu energiju i e, u području zgradarstva na temelju toga znam da se u području zgradarstva može puno više napraviti i ne smijemo to propustiti Nadalje, što se tiče financiranja, sami ste rekli da tu postoji mnogo aktera, mnogo dionika. E, naravno da e, moramo imati ideje i za manje projekte, e, a ne samo za velike. Nadalje, što se tiče tehnološke revolucije, ja sam, mi smo prošli tjedan sa jednom delegacijom bili u Kini e, i vidjeli smo e, da su e, da je Kina postala broj jedan u proizvodnji mnogih novih tehnoloških rješenja gdje je tu vodeća uloga Europske unije. Hvala gospodin Selimović, hvala. Dopustite mi da samo istaknem koliko cijenimo vaš dolazak ovamo, što nam omogućuje da razminimo mišljenja. U potpunosti se slažem s ovime što je rečeno o energetskoj uniji, kako ovdje, tako i u komunikaciji o stanju energetske unije iz 2015. godine i imam za vas nekoliko pitanja. Jedan od ciljeva energetske unije je osnažiti suradnju između država članica Europske unije i država članica kao što su Ukrajina, Moldova, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina kako bi se osiguralo e, da europske politike djelotvorno funkcioniraju. Kakve konkretne korake e, komisija predviđa kako bi snažila tu suradnju? I zatim, što se tiče energetske unije, ona počiva na viziji da države članice moraju shvatiti kako su međusobno ovisne u opskrbi energijom na temelju solidarnosti i povjerenja. Dakle, ovo sam citirao vašu komunikaciju u okvirnoj strategiji. Međutim, kao što smo mogli vidjeti u izvješću energetskoj uniji Chatham house Postoji e, odnosno postoje izvjesne strukturne podjele i izostanak povjerenja među državama članicama što se prepriječilo na putu energetskoj uniji. Kao prvo, nedovoljna energetska povezanost i kapaciteti, a ponekad to nije slučajno, nego namjerno. Osim toga, države članice Europske unije koje su u velikoj mjeri ovisne o uvozu ruskog plina, ne žele više antagonizirati e, svog glavnog opskrbljivača, niti dovoditi u pitanje individualno postignute dogovore. Govorim o Sjevernom toku 2 i to na uštrbe energetske unije. Dakle, kako komisija namjerava uspostaviti toliko potrebno povjerenje među državama članicama? Kako to namjerava nametnuti? Hvala. Sada riječ ima gospodin Ek. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, hvala gospodine potpredsjedniče što ste danas došli na naš sastanak i raspravljate s nama o svojim e, stajalištima. E, moje pitanje odnosi se na vijest da komisija planira E, instalirati mini nuklearke u Europskoj uniji. Ali o tome, e, o tome sam htio postaviti pitanje, ali o tome je već bilo riječi, pa zato postavljeno drugo pitanje. Što se tiče borbi protiv klimatskih promjena, e, da li će se u borbi protiv klimatskih promjena da li će se više uključiti i sektor poljoprivrede, na primjer kroz smanjenje prevelikih prevelikog broja e, e, grla stoke koji e, su uzrok ogromne količine emisija. I još jedno pitanje ipak što se tiče planiranih mini reaktora. Svaki taj mini nuklearni reaktor je potencijalni cilj za terorističke napade, a upravo u ova nemirna, nemirna vremena u kojima živimo mora se i o tome e, razmišljati. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Belet. Hvala i vama predsjedniče potpredsjedniče Europske komisije. Lijepo vas pozdravljam. Mnogo toga je već rečeno o ETS-u i o velikim naporima koje ćemo morati poduzeti u svrhu reforme ETS-a i da kako sve što će se tražiti od industrije u energetskom sektoru. E, govorili smo također i o tome što bi zrakoplovstvo trebalo poduzeti E, to su spomenuli kolege. Ja imam dva pitanja za vas. E, jedno se tiče dakle, sektora koji ne spada u ETS, dakle ne samo zgradarstvo nego i promet. Rekli ste da se tu može poduzeti mnogo više i htio bih spomenuti autobuse i kamione, dakle teška vozila. Svi znamo da u SAD-u, Kanadi i Japanu već postoje vrlo stroga pravila za ta vozila, a kod nas to nije slučaj. Vi ste rekli da mi imamo ambicije biti predvodnici, pa pretpostavljam da se to odnosi i na ovo područje. Ne mislim da je naša ambicija da uspostavljamo postupak praćenja primjene, što bi dugo trajalo, nego mislim da trebamo pokušati postići rezultate prije 2030. a nakon toga ćemo ih morati intenzivirati i ubrzati. Dakle, što mislite o tome? I još jedno pitanje koje ste već djelomično odgovorili, a tiče se biomase. U ovoj zemlji koju najbolje poznajemo vodi se jedna vrlo intenzivna rasprava o postrojenjima e, za proizvodnju električne energije iz biomase. Nekoliko projekata je otkazano zato što se pojavila sumnja vezano uz njihovu održivost i općenito kriterij održivosti. Koja alternativa? Ulaganje u energiju na moru, dakle to vrijedi samo kada su visoke subvencije. Dakle, hoćemo li uvoziti otpad ili drvo E, kako bismo proizvodili električnu energiju ili ćemo pak e, ulagati u e, energiju koja se proizvodi na moru, a koja zahtjeva visoke subvencije. Hvala gospodin Parnjo. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, želim se osvrnuti na ratifikaciju Pariškog sporazuma od strane država članica. 21. travnja prošle godine komisija je rekla da će prije ljeta e, izići sa dva prijedloga e, parlamentu i vijeću, jedno o ratifikaciji Pariškog sporazuma, drugo o raspodjeli nacionalnih kvota, e, koje bi svaka zemlja trebala ispuniti kako bi se ispunili ciljevi iz klimatskog energetskog paketa do 2030. Odbor za pravna pitanja, odnosno služba za pravno pitanje Europske komisije je sastavila jednu bilješku kako bi se te dvije teme razdvojile, jer upravo je ta povezanost ovih dviju tema trenutno problematična. Stječe se dojam da države članice koje ovise o fosilnom gorivu, pritom mislim na Slovačku, Češku, Poljsku, zapravo postavljaju uvjet e, prije nego što potpisu sporazumu, dakle one žele da se za barem 40% smanje emisije do 2030, ali tu treba imati e, raspodjelu kvota. Dakle, e, imam osjećaj da ove države zapravo ucijenjuju Evropsku uniju kod potpisivanja ovog sporazuma, budući da su ovisne o fosilnoj energiji. Dakle, što se to može učiniti? Kako izići iz te talačke krize? I što mislite da možemo učiniti kako bi se stanje pregovora vezano uz raspodjelu nacionalnih kvota moglo odviti na način da u trenutku kada pregovaramo Europska unija uspije u svojim ciljevima, kao što je bio slučaj u prosincu 2015. odnosno da Eh, nastupi jedinstveno. Thank you very eh, Hvala, sada riječ ima gospodin Peterle. Hvala potpredsjedniče. Hvala vam što ste nam održali ovo izlaganje puno obećanja i sa jasnim stajalištima. Dakle, tu se zapravo pristupa eh, ovoj problematici iz nekoliko perspektiva. Vezano za ono što ste rekli o politici u Europskoj uniji, htio bih ovdje istaknuti još jednu priliku koja mi se čini nužnom. Trebali bismo iskoristiti svoje sporazume o strateškom partnerstvu i ostale sporazume sa našim partnerima u svijetu kako bismo sudjelovali u ozelenjivanju e, gospodarstva u tim zemljama koje su u razvoju. Dakle, cijenim ono što je rečeno vezano uz Indiju, međutim ima i drugih sličnih partnera. Što e, ti sporazumi o partnerstvu budu zeleni, to ćemo biti bliže ispunjenju ciljeva iz Pariza. Mi e, njima možemo prenijeti svoje znanje, tehnologiju i iskustvo. Isto tako i možemo zapravo prenijeti sve ovo iz tog trokuta koji ste spomenuli. Koliko shvaćam, Europske banke ne pate zbog nedostatka novca u ovome trenutku. Pravi je trenutak da se taj novac iskoristi na najbolji mogući način. Možete li utjecati na to e, da e, pristup bude integrirani i e, da naglasak bude na međuresorskoj suradnji? Hvala, gospođa kabezan Ruiz. Hvala vam gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče. Ja želim nešto reći o energetskoj uniji, ali bih htjela govoriti o viziji koje se moramo držiti, držati. I to je opskrba energijom industrije i potrošača. O tome se jako puno govori, jako se puno analizira kako riješiti taj problem. I jako se puno govorilo o energetskoj učinkovitosti i njezinoj ulozi Zbog toga su nam stvarno potrebne obveze e, nacionalnih vlada koje će subvencionirati najranjivije skupine. Ali s druge strane ja smatram isto tako da moramo analizirati troškove ovdje u Europskoj uniji. Naravno to u većini slučajeva spada pod nadležnost e, zemalja članica, no ja smatram da moramo biti e, transparentni i analizirati ono što se događa. Kada više od 50% troškova proizvodnje energije odlazi na poreze. I tu ne govorim samo o, troškove, o troškovima distribucije, već o općoj politici koja ovisi o vladi. Što želim ovime reći? E, moramo otvoriti raspravu o mm, pravednom oporezivanju, o politici koja će biti održiva i e, socijalno pravedna. I na kraju smatram da moramo razgovarati o demokratizaciji energije i raditi prema stvaranju e, okvira za samodostatnost. Jer u nekim državama, poput recimo Španjolske, se to penalizira, a u nekima, poput Njemačke, se to i promiče. I posljednja tema, nuklearna sigurnost u Belgiji. Nedavno smo e, čuli o podjeli tableta joda stanovništvu i vrlo smo se zabrinuli zbog toga. Čini se da određeni reaktori ovdje u Belgiji nisu sigurni i prema mm, informacijama iz medija Luksemburg, Francuska i e, Nizozemska su zabrinuti. Izgleda da je velik broj reaktora u vrlo lošem stanju i htjela bih od Europske komisije čuti e, koliko smo doista u opasnosti i je li situacija sigurna. Hvala vam, a sada gospodin Balc, izvolite. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos elnézését Hvala. Povjereniče, dopustite mi da se ispričam. Budući da neću postaviti izravno pitanje, htio bih se samo osvrnuti na ono što je već rečeno. Kada god e, nam e, se pridružite na sastanku odbora, nikada ne govorimo kako će to politika utjecati na maloprodajne cijene. Uvijek se krene od klimatskih promjena, da kako to je u nadležnosti rada ovoga odbora. Međutim, ako govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, e, moramo imati jasnu koncepciju nuklearne energije. Čuli smo neke jasne izjave da će se komisija usredotočiti na nuklearnu energiju, premda je energetski miks u nadležnosti država članica. Mislim da komisija može imati vlastitu koncepciju ove problematike, a države članice onda mogu same donijeti odluku. Nitko nije kritizirao činjenicu da će se promicati korištenje vjetroturbina, premda se i to može shvatiti kao uplitanje u nadležnost država članica. Nuklearna energija predstavlja čist oblik energije. Htio bih vas podsjetiti da je 2014. godine ispričavam se, četiri američka znanstvenika uputila su otvoreno pismo u kojem govore o prednostima nuklearne energije. Tu se ističe da zeleni izvori energije trenutno ne mogu dovesti do ispunjenja ambicioznih ciljeva u području ublažavanja klimatskih promjena. Da kako nuklearna energija mora biti što sigurnija, no ovi znanstvenici su ukazali na to da nuklearna energija predstavlja nužnu komponentu u ovom sustavu. Dakle, želimo li imati e, što rašireniju uporabu zelene energije, Mislim da moramo biti realni. Trebamo e, pokušati ispuniti ove ciljeve u području klimatskih promjena, međutim onda nuklearnu energiju ne možemo smatrati energijom koja spada u fosilna goriva. Kolegica Šrejer-Perik, hvala. Hvala potpredsjedniče na dolasku. Upravo sam e, nedavno razgovarala sa našim državnim tajnikom za zaštitu okoliša. Imam jedno pitanje za vas. Ovdje smo razgovarali o energetici. Vi ste spomenuli i cirkularnu ekonomiju. Evo ja sam tu ispred vas. E, mnogi se žele uključiti u to. Brojne tvrtke, na primjer. Mi smo bili na sveučilištu i vidjeli smo da i pojedinci, i industrija, i tvrtke žele sudjelovati u tome, ali ne znaju odakle krenuti. Treba obnoviti 700 tisuća stanova e, kako bi bili energetski neutralni, no postavlja se pitanje kako doći do financijskih sredstava za to. Dakle, e, tu govorimo o 30 milijuna eura. Svi žele u tome sudjelovati, no zanimalo bi me da nam kažete kako se to može postići u praktičnom smislu. Što se tiče poljoprivrede, dakle tu govorimo e, govorili smo o energetici i o sporazumu za oblažavanje klimatskih promjena, ali čini mi se da se ne polaže dovoljno pozornosti poljoprivredi. Možete li nam reći što se tamo događa? Ovaj sektor se, o njemu se govori indirektno, da li to znači da će se uvesti carine za uvoz soje? Dakle, koji su planovi? Ljudi nemaju dovoljno informacija. I na kraju... Na svakom e, sastanku gdje se govorilo o gnojivu, odnosno otpadu, dakle, nije jasno Hoće li se o tome uskoro postići neki dogovor, budući da se to vrlo često spominje, spominje se tijekom predizbornih kampanja i onda na kraju ništa od toga. Hvala, ako mi možete samo pomoći, ne znam odakle smo krenuli. Krenuli smo od eh, zastupnice Grostet.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 zračni promet i činjenicu da neke zrakoplovne tvrtke već sada pribjegavaju određenim tipovima zrakoplova e, koji osiguravaju niže emisije, a drugi ne. Ja vjerujem da su europske zrakoplovne tvrtke među najboljima i da postižu najbolje rezultate. I i dakle što se tiče sustava emisija pokazalo se da je to bilo dobro u Europi. No vidjeli ste kako, kakve su bile reakcije kada smo predložili da to bude na međunarodnoj razini, dakle da bi svi trebali sudjelovati u tome. Dakle, tu je došlo do snažne reakcije protiv tog prijedloga. E, moram priznati da se sada situacija mijenja postupno se mijenja stav među vodećim zrakoplovnim tvrtkama i vjerujem da će novi događaj unutar e, Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo omogućiti da dođemo do pozitivnog dogovora u listopadu ove godine, te da ćemo dobiti globalni pristup i globalni sporazum u svrhu neutralizacija, odnosno uzimanje u obzir emisija iz zrakoplosta do 2020. To će biti prvi korak, nadam se da ćemo moći e, se onda nadovezati na to, a i tehnološki napredak će nam omogućiti da ubrzamo proces. E, glavno pitanje koje je putila zastupnica Grostet e, bilo vezano uz regionalnu sigurnost, odnosno uz regionalne organizacije i sigurnost opskrbe pitanje je bilo zašto smo to predložili. E, primijetili smo kada je riječ o sigurnosti opskrbe, posebno plinom, da države članice kada se pred njih stavi taj izazov, naprosto nisu njemu dorasle i tako da smo naučili lekciju 2006, iz 2006. i 2007. Također smo obavili jedan e, test izdržljivosti i ustanovili smo da e, one države koje su bile najviše pogođene su e, trebale pomoć od susjednih zemalja. Imali smo pet kriterija. Zemljopisna e, blizina, zatim interkonekcije, kapaciteti, skladištenje plina i tako dalje, još neki kriteriji koji su nam se činili logičnima za sastavljanje tih E, regionalnih skupina. Istovremeno, nakon što sam pažljivo pratio raspravu na razini država članica, moram reći da su velike države članice vjerojatno prevelike za jednu skupinu, sada govorim o svoje osobno ime. Ono što mi se čini posebno bitnim, dakle meni i komisiji, je sljedeće. Kod donošenja direktive o sigurnosti opskrbe energijom trebali bismo dobiti jamstvo od regionalnih partnera da će raditi na izradi plana za slučaj izvanrednih situacija. Dakle, što bi se moglo dogoditi? Koji bi bili preduvjeti? dakle, što nam treba? Kakvi interkonektori? kakva skladišta za skladištenje plina. Dakle, isto vrijedi i za istočnu i za jugoistočnu Europu. Ako bi e, rješenje bilo to da se države članice, velike države članice mogu nalaziti u nekoliko regija, mislim da da ne bismo trebali imati ništa protiv toga. Ono što je važno da svi ti planovi za izvanredna stanja budu dobro razrađeni na realnim osnovama i da su u mogućnosti riješiti problem. E, rasprava koja se sada vodi je vrlo intenzivna. Ja se nadam da ćemo doći do odgovarajućeg rješenja i za ovaj prijedlog. Kao što znate, bismo regionalne skupine stavili u aneks. Ono što nam je najvažnije jest sam sadržaj teksta, dakle i visoka kvaliteta tih planova za izvanredne situacije. Teško je predvidjeti mogući ishod. Ono što bismo mi htjeli jest da imamo te planove za izvanredna stanja, tako da vidimo na koji način se e, unutar regije može pomoći svakoj pojedinoj državi članici u slučaju problema. Zatim je kolega Lajnen postavio pitanje vezano uz zgradarstvo te uz strategiju o hlađenju i grijenju, kako ćemo to provesti u dijelu. Mislim da bi to uistinu trebao biti jedan od glavnih prioriteta Europskog parlamenta, Europske komisije i država članica kada govorimo o smanjenju troškova e, i energije. E, znamo da gotovo polovica potrošnje e, dolazi iz grijanja, dakle iz gradarstva, a s obzirom na postojeće tehnologije kojima raspolažemo mogli bi, situacija bi mogla biti bitno bolja. Ne samo da želimo revidirati direktivu o energetskoj učinkovitosti i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Mi e, razmišljamo o tome i e, ne samo kako da te zgrade budu energetski učinkovite, nego i pametne. Dakle, te nove ili obnovljene zgrade trebale bi biti ključne u toj e, novoj integriranoj infrastrukturi. Dakle, ne samo da želimo imati vrlo nisku potrošnju energije, a po mogućnosti i proizvodnju energije, mi želimo da to budu potencijalna mjesta gdje će se skladištiti energije, dakle interkonektori gdje bi se mogli napajati e, primjerice električna vozila na vodik. Isto tako bi to moglo služiti za e, prijenos signala za bežični internet ukoliko želimo koristiti tehnologiju automobila bez vozača u budućnosti i ukoliko želimo imati infrastrukturu kakva nam je potrebna za 21. stoljeće. Mi trenutno raspravljamo u komisiji o tome kako prilagoditi mjerne kriterije koje će se trebati zadovoljiti zgrada e, koja nije samo energetski učinkovita nego i pametna. Dakle, da mora ispuniti sve kriterije za pametnu zgradu 21. stoljeća. Mi razmatramo um, mogućnost da to ugradimo u ovaj prijedlog. E, čujemo često od gradonačelnika da treba sagledati ne samo energetsku učinkovitost, nego iskoristiti čitav proces za uspostavu pametne infrastrukture u gradovima. Da kako za to nam je potrebno i pametno financiranje, a tu treba ići postupno. U prvoj fazi e, trebamo analizirati sve programe na razini komisije koji su vezani uz urbani program, strukturni fondovi, neki manji programi u općoj upravi za energetiku i općoj upravi za regionalni razvoj. Mi sada to pokušavamo staviti, e, objediniti sve na jednom mjestu. Zatim to želimo povezati sa Junkerovim investicijskim fondom Vidjeli smo koliko je bilo tu uspjeha, 100 milijardi eura je mobilizirano godinu dana. Dakle, to je jedan e, od obrazaca e, za e, dakle mobilizaciju tih sredstava. Kada budemo imali e, zakonodavstvo za energetsku učinkovitost i zgradarstvo, mislim da će biti mnogo lakše koristiti e, takozvane e, zelene investicije. Imali smo sastanke sa konzorcijima banaka i različitim fondovima. Najbolje se sjećam sastanka na kojem su sudionici spomenuli da mi kontroliramo 9 e, e, bilijuna e, eura imovine, a dakle to su mirovinski fondovi koji žele ulagati u dugoročne projekte. Ono što im treba je dakle jasan regulatorni okvir. Treba im netko tko će objediniti projekte, ko će zapravo tu djelovati kao posrednik. Dakle, to bi bio naš prvi korak. Mi želimo imati taj, to jedinstveno e, mjesto e, i zapravo omogućiti velikim akterima da pokrenu taj val energetske učinkovitosti diljem Europe. Dakle, hoće li Europa biti predvodnik u tome? Mislim da smo mi svakako prvi e, koji smo koji smo uveli obnovljive izvore energije i zelenu energiju u dakle temeljne politike i tu smo pokazali ostalim globalnim akterima da je moguć rast od 48% od 90. godina uz istovremeno smanjenje emisija za 25%. Mi smo jedini koji smo u tome imali uspjeha. Osim e, osim toga imamo i čitav e, niz e, tehnoloških patenata i znanja kako to odraditi. Dakle, trebamo se usredotočiti na pametne mreže, e, energiju vjetra za budućnost e, i slično. Ali mislim da možemo zadržati dominantnu ulogu kada je riječ o poznavanju e, procesa prelaza na drugačiju tehnologiju, dakle pametnu tehnologiju koju smo gradili tijekom godina. Taj sinergijski pristup e, korištenju novih patenata i tehnologija. To, e, za to postoji velika potražnja na tržištu, dakle upravo za integracijom sustava, e, dakle kako postići da sustav funkcionira učinkovito. Mislim da to može biti jedna velika prednost za nas u budućnosti, dakle ne samo za nas, nego i e, to je nešto što možemo dakle prenijeti drugima u svijetu. Zatim gospodin Selimović e, je postavio isto pitanje Dakle, više puta smo rekli da energetska unija ne staje na našim granicama i da se želimo isto tako suradnju sa drugim zemljama iz energetske zajednice. Mi sada radimo na e, transferu našeg e, pravnog okvira za upravljanje energije, dakle kako to e, postići u odgovarajućem pravnom okruženju i tajnik energetske zajednice radi na tome. Zemlje poput Ukrajine sada donose moderne zakone i to će svakako biti prioritet i u buduće. Drugi značajan prioritet jest e, sagledati situaciju u europskom susjedstvu u kontekstu energetske sigurnosti i suradnje. Dakle, kada je riječ o izgradnji infrastrukture za energetsko povezivanje. E, dakle, tu imamo i neke projekte kao što je projekt PACIS, koji je vrlo važan i dakle trebamo vidjeti što se tu postiže. Isto tako imamo dva financijska instrumenta, jedan sa europske strane, a drugi koji je ponuđen susjednim zemljama. Dakle, sve o svemu to je izvedivo E, dakle, i ono što je bitno jest da se ostvaruje napredak jednakom dinamikom kada je riječ o suradnji s tim zemljama kao i unutar EU. Što se tiče izostanka povjerenja u EU uniji i dinamici izgradnje infrastrukture, jedan od razloga što smo stavili naglasak na izgradnju interkonektora jest e, taj što je potrebno u prosjeku 11 godina za njihovu izgradnju u Europi. Razlozi su često politički, ponekad tehničke prirode, ponekad i financijske, ali u pravu ste kada kažete da e, treba e, prevladati te tri prepreke i da se neki isto tako brinu kada je riječ o otvaranju uh, domaćeg tržišta uh, za električnu energiju ili plin iz neke druge zemlje. Međutim, ako želimo imati jedinstveno energetsko tržište, moramo raditi na slobodnom proteku energije u Europi i zato smo toliko napora uložili u to da se ovaj problem razriješi i to na nekoliko različitih razina kako bismo mogli postići da se izgrade interkonektori. Što se tiče e, sjevernog toka, u više navrata sam spomenuo da je potrebno da se Europsko pravo poštuje e, kada je riječ o okolišnom pravu, o javnoj nabavi i o svim drugim e, pravnim aspektima. Dakle, na koji način pronaći rješenje da se da ne idemo protiv naših dosadašnjih politika u odnosima s tom zemljom koja još uvijek prolazi kroz velike turbulencije. Isto tako treba izbjeći polarizaciju e, do koje bi mogao dovesti ovaj projekt. Mi sad radimo na nekoliko mogućih strategiji. Nadam se da ćemo e, doći do odgovarajućeg rješenja. Zatim, e, bilo je postavljeno pitanje vezano uz klimatske promjene, poljoprivredu i uzgoj životinja. Mislim da u tom segmentu treba pronaći razumno rješenje. Tako da poljoprivreda može doprinijeti e, borbi protiv klimatskih promjena. Mi znamo koje su granice, koje su tehničke mogućnosti i rješenja i koje su specifičnosti e, zemalja gdje je poljoprivreda važan sektor. Zato nam treba jedan izbalansiran prijedlog e, koji bi e, poljoprivredni sektor u tim zemljama mogao zadovoljiti. Što se tiče mini reaktora, mislim da danas nismo spomenuli ITER. To je jedan projekt e, reaktora, fuzijskog reaktora u Francuskoj koji uživa univerzalnu potporu pa je dobio sredstva iz Europske unije. Što se tiče e, istraživanja u području nuklearne energije, čini mi se da se mini reaktor spominje u nekim e, idejama koje podržava Bill Gates, koalicija Breakthrough i još jedna skupina znanstvenika koji, su, koji se bave tom vrstom istraživanja. Kao što sam već rekao, mi ovdje u Europi moramo poštivati odluku o nacionalnom e, energetskom miksu. Zatim gospodin Belet je spomenuo kamione i promet, upravo je, u SAD-u, Kanadi, Japanu. Kamioni su već certificirani i ne samo to, nego su im nametnuta i ograničenja. Mi smo to odgađali u Europi E, naš sljedeći korak bi trebao biti sljedeći, a i uostalom mi ćemo se vratiti na to 2017. Mi razmišljamo o uvođenju postupka certifikacije i praćenja provedbe e, kako bismo znali e, što se događa sa europskim kamionima, dakle kakva je situacija što se tiče emisija stakleničkih plinova, i mislim da bi nam to moglo omogućiti da imamo dovoljno podataka e, kako bismo mogli donijeti odluku. Što se tiče biomase i dakle energetskih postrojenja na moru, e, ono što je bitno je da naša računovodstvena pravila moraju odgovarati biomase. biomasi. Dakle, ako ispunjavamo ciljeve Europi, to ne smije biti na uštrb e, E, uništavanja šuma negdje drugdje. E, dakle, mi ne možemo e, ne možemo stvarati veliku ekološku štetu drugdje izvan Europe. Moramo znati odakle dolazi ta biomasa i da je riječ o pravoj biomasi, da zato moramo imati odgovarajući sustav vođenja evidencije. Zatim, što se tiče šumarstva, E, dakle, biomasa bi trebala dolaziti iz šuma kojima se upravlja na odgovarajući način, tako da se jamči određena profesionalna razina. To je ključan preduvjet da bi se moglo reći da biomasa iz te šume uistinu predstavlja obnovljivi izvor energije. Mm, prema tome, e, ono što mi tražimo je jedan suvremeni način upravljanja šumama. Što se tiče dakle tih e, energetskih postrojenja infrastrukture na moru, e, dakle tu postoji veliki potencijal i sljedeći tjedan ćemo se sastati sa zemljama koje žele biti aktivnije u tome i žele imati jednu mrežu na Sjevernom moru i tu se zapravo suprotstavljaju nekolicini država članica koje govore o um, ekonomiji razmjera. Dakle, trebaju nam um, cijenovno racionalna učinkovita rješenja tako da ne bismo pojednostavnili situaciju preko svake mjere. Ne možemo um, dakle se izravno priključiti na te e, platforme i zato nam trebaju pametne mreže i na moru što bi smanjilo trošak e, dakle dosta značajno. Gospodin Parnjo je postavio pitanje o tome hoće li neke države članice koje ovise o uvozu fosilnih goriva e, zapravo izvršiti ucijenu kada je riječ o pariškom sporazumu. Ne mislim da je to da postoji bojazan da će se to dogoditi i u Njujorku sam čuo i svi su vrlo jasno istaknuli e, važnost ratifikacije Pariškom sporazuma što u kraćem roku. Neke od njih žele vidjeti što se zapravo nudi i mislim da upravo zato želimo ubrzati postupak e, donošenja zakonodavstva. Dakle, imali smo predlog o ETS-u, nakon toga Pariški sporazum i bit će uskoro vrlo jasno što se predlaže državama članicama u sektoru koji ne spada u ETS, tako da će se do kraja godine moći vidjeti obrisi tog novog pravnog okvira. Mislim da smo im dali dovoljno adekvatnih informacija kao i adekvatnu vidljivost i razumijevanje Um, energetike u Europi u sljedećih nekoliko godina i oni isto tako moraju poštivati svoju vlastitu odluku koju je donijelo Europsko vijeće prije nekoliko tjedana kada su svi čelnici uh, dogovorili da se to što prije ratificira. I kao što znate, dakle, mi želimo biti prisutni kada to Pariški sporazum stupi na snagu. Zatim, gospodin Peterle je spomenuo zelenjivanje strateških sporazuma, što smo učinili u slučaju Indije. Da, mislim da će to biti put za budućnost. Zajedno sa povjerenikom Mimicom dogovorili smo da ćemo razmotriti sve mogućnosti. Kako iskoristiti instrumente kojima raspolažemo da bismo podržali energetsku tranziciju u Africi. Tu postoji čitav niz mogućnosti. Htjeli bismo izvući zaključke iz pozitivnih iskustava korištenja Junkerovog fonda kako bismo isto učinili u Africi i zapravo um, tamo doveli više financijskih sredstava za potrebe ozelenjivanja. Zatim, uh, kolegica Španjolske je spomenula nacionalne planove i osjetljive kategorije potrošača te troškove. E, na jesen ćemo prilikom predstavljanja prvog izvješća na kojem smo radili sa Eurostatom predstaviti e, strukturu cijena e, i troškova u svim državama članicama u području energetike. Mislim da nam treba otvorena rasprava da vidimo što zapravo, što se kalkulira u cijenu energije. Jer imali smo sada najnižu cijenu na, na na tržištu, ali isto tako su visoke cijene. Tu su bile različite naknade, različite pristojbe, zatim na različite načine se financirala socijalna politika i mislim da bismo trebali povesti e, iskrenu raspravu u svakoj zemlji članici Europske unije kako da strukturiranje cijena postane transparentnije, kako rješavati poticaje i subvencije, te kako ćemo moći koristiti novi e, pristup kroz e, definiranje cijena za energetski sektor i za davanje više e, izbora samim potrošačima ako budu odlučili da sami žele proizvoditi energiju. Što se tiče situacije u Belgiji, pratimo pozorno što se događa, isto tako svjesni smo zabrinutosti e, susjeda. U stalnom smo kontaktu sa vlastima u Belgiji, zato što ako dođe pod upitnik sigurnost i zaštita nuklearnih e, postrojenja, Europska komisija u tom području ima e, važne nadležnosti i potičemo Belgiju da e, o tim temama razgovara i sa susjedima kako bi se zajedno e, definiralo na koji način osigurati najvišu razinu sigurnosti i zaštite. Gospodin Balco je postavio vrlo slično pitanje o cijenama i o važnosti cijena. I istina je da za građane i za industriju jedan od najvažnijih aspekata je cijena energije, dakle i usporedba koliko mi plaćamo za energiju, koliko drugi konkurenti e, diljem svijeta plaćaju za energiju. Mislim da sam na taj odgovor e, odgovorio dok sam odgovarao gospođi Kavezon Ruiz. Što se tiče nuklearne energije, ono što je tu bitno i ono o čemu smo počeli razgovarati i ono što zemlje članice već čine jest da u izračun e, cijene se uključi cijeli ciklus. Dakle, e, trošak zatvaranja, zato što moramo e, detaljno analizirati što znači voditi i upravljati nuklearnom elektranom i kako se to troškovno može usporediti sa ostalim izvorima energije. I posljednje pitanje se odnosilo na cirkularnu ekonomiju te poljoprivredni sektor i otpad. Mislim da cirkularna ekonomija kada smo Otkako smo predstavili komunikaciju, predstavljeno je nekoliko pristupa. Mi smo nastojali okupiti sve naše zakonodavne prijedloge, uključujući i onaj od otpada do energije. E, ja se nadam da ćemo to uspjeti objaviti do kraja godine a poljoprivredni sektor će biti e, važan dionik u svim našim e, aktivnostima, a sve će se to raditi e, u okviru, dakle prema odluci o podjeli napora vezano u smanjenje stakleničkih plinova. Zato što moramo raditi na tome da ispunimo zahtjeve E, i za energijom, ali i one koje se odnose na borbu protiv klimatskih promjena. Oprostite ako sam bio malo dugačak, ali stvarno sam htio detaljno odgovarati na sva pitanja i oprostite ako sam nešto propustio. Hvala vama, potpredsjedniče, što ste danas sa nama u okviru ovog strukturnog dijaloga, ali hvala vam i na detaljnim e, odgovorima. Hvala vam još jednom, a sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda i to odmah zato što kasnimo. Prelazim da odmah krenemo na točke broj 6 i broj 7. Riječ je o proračunu za 2017. mandat za trijalog. Imamo razmjenu mišljenja sa Jensom Kajerom. On je glavni izvjestitelj za proračun, za opći proračun 2017. E, kao što znate, postupak ove godine je drugačiji od postupaka proteklih godina i to iz jednostavnog razloga. još uvijek, a to je to što još uvijek nemamo nacrt proračuna. Nacrt još uvijek nemamo zbog toga što je komisija odlučila pričekati e, referendum o Brexitu. prije nego što objavi nacrt proračuna ali dat ću najprije riječ našem izvjestitelju e, da čujemo njegovo mišljenje o sljedećem proračunu, a nakon toga možemo početi s raspravom o glavnoj točki našeg dnevnog reda. A to je naravno, to su teme koje su najvažnije za naš odbor u proračunu za 2017. Gospodine Gajer, izvolite i ispričavamo se na kašnjenju. Hvala, Hvala lijepa gospodine E, predsjedavajući. Uvijek je veliko zadovoljstvo slušati gospodina Ševčevića, u tome sam doista uživao da ja ću naravno prihvatiti vaš poziv da vam kratko iznesem svoja stajališta o ovom proračunu. Na plenarnoj u travnju u Strasburu velikom većinom E, smo usvojili smjernice za proračun za 2017. E, ja ću vam ih sad e, još jednom u par najvažnijih točaka prezentirati. Dakle, najprije vas želim želim skrenuti vašu pozornost da u pregovorima za ovo, proračun za ovu godinu 2016. da su marže u e, poglavlju 3 što se tiče e, na primjer e, zaštite okoliša da smo tu sve potpuno iskoristili, sve rezerve smo potpuno iskoristili. naravno da E, smo morali financirati veliki broj e, unutarnjo političkih mjera e, koje su bile zbog, zbog izbjegličke krize i imamo situaciju gdje s jedne strane sve krize koje su postojale od 2016. se nastavljaju i dalje. Nema naznaka da će se situacija tu E, normalizirati i da će nam biti potrebno manje novca e, a s druge pak strane imamo jedno jedan politički okoliš gdje radimo s jednim srednjoročnim financijskim okvirom, odnosno moramo raditi s jednim srednjoročnim financijskim okvirom u, vezi e, s kojim se veliki broj zemlja članica jako veselio, na primjer moja zemlja, E, dakle to su smatrali velikim e, političkim uspjehom da proračun Europske unije se po prvi put smanjuje umjesto da naraste. E, dakle, ironično rečeno, zemlje članice su to smatrali dobrom vješću, međutim, u trenutnoj situaciji e, to znači da nemamo dovoljno novca kako bismo financirali sve mjere koje e, su potrebne kako bismo se nosili sa krizama u kojima se nalazimo. Dakle, već imamo jedan nacrt izmjene proračuna jer, nam, jer moramo mobilizirati nova sredstva jer zahtjevi koji su pred nama E, iz kojih proizlaze naravno i zahtjevi prema proračunu, ne, jednostavno e, se iz postojećeg proračuna ne mogu zadovoljiti. E, to se znači odnosi i na poglavlje 3, dakle ja nisam siguran kako ćemo uopće izaći na kraj sa sredstvima koja imamo na raspolaganju do kraja ovog proračunskog razdoblja i zato ćemo do kraja godine E, imati e, prijedlog komisije za izmjene proračuna i to sa zanimanjem očekujem. Imamo dakle e, rupe u proračunu koje na primjer se tiču financiranja fonda EFSI. Prijedlog iz smjernica bio je da se tu uspostave veze sa političkim smjernicama komisije kako bismo tu, barem u gospodarskoj politici, postigli dodanu vrijednost. Mm, nadalje stavili smo neke naglaske na, na primjer, inicijativu za zapošljavanje mladih, e, dakle borbu protiv siromaštva, borbu protiv klimatskih promjena. Imamo cijeli niz dakle zadaća a za sve te zadaće i, za, i obzirom na postojeće krize imamo premalo novca i eto to su zadaće na kojima trenutno radimo. Gospodin Lavija je upravo rekao, sad ću opet biti malo ironičan, da komisija e, još nije prezentirala prijedlog proračun za 2017. zato što čeka na e, referendum u Ujedinjenoj kraljevini Međutim, e, službeno stajalište komisije to nije baš tako jasno reklo, nego e, su se oni puno nejasnije izrazili. Naravno da je razlog koji je naveo gospodin Lavija puno bliži istini. Mi znamo da e, se trenutno u zgradi Barlemont lupa vratima od, odnosno zatvaraju vrata i da, da vlada strah da se ne razljuti e, birače u kraljevini. E, dakle, prijedlozi koji se dakle tiču poglavlja za koje je nadležan odbor ENVI e, dakle mogu vam reći da važne proračunske brojke e, će u prijedlogu e, u, proračun proračunu za 2017 ostati nepromijenjene, to ja vjerujem, ali ne mogu obećati. E, bilo mi, osobito mi je drago zbog točke 8, jer imamo mnogo agencija koje su nadležne za e, područja za koje je nadležan ovaj odbor i zato mi je situacija u ovim agencijama poznata. I tu imamo sličnu konstalaciju, dakle sve veće izazove, sve veće zadaće, e, e, a nedovoljno sredstava za financiranje tih agencija. Ja se zalažem za to da e, još jednom razmislimo vrlo temeljito o zadaćama koje stavljamo pred te agencije. Ja mogu zamisliti da bismo kod onih agencija koje se djelomično financiraju od strane industrije, na primjer Mekaj, da bismo tu mogli naći veće doprinose od strane industrije, a odteretiti financiranje iz proračuna Europske unije. E, to možda ne moramo danas e, razmatrati, ali to je moj prijedlog za razmišljanje za buduće za Hvala. Hvala vam. A ja sam najprije htio zahvaliti izvjestitelju što je došao predstaviti nam prioritete za proračun za 2017. godinu. Baš kao što sam rekao ranije i kao što je rekao izvjestitelj, ovaj, ovaj postupak malo neuobičajen s obzirom na to da je e, objava nacrta proračuna malo odgođena. Kao što svi znate, klimatske teme su horizontalne teme koje spadaju pod nadležnost našeg odbora, ali u principu pripadaju okolišu, to jest e, svima, a ne samo našem odboru. Sporazum iz Pariza i sve ono što će se dogoditi nakon sklapanja tog sporazuma se mora uzeti u obzir u, prilikom definiranja proračuna. Ne možemo ne imati proračun, ne možemo imati proračun koji nije u skladu s prioritetima koje je iznijela Europska unija. I upravo bih se na to htio usredotočiti. Zato što svi okolišni programi iz Evropskog europskog proračuna moraju dobiti odgovarajuću financijsku podršku iz proračuna kako bi se mogli u potpunosti provoditi. Kao što izvjestitelj dobro zna, vrlo često se predviđena sredstva za isplatu, e, za obveze i za isplatu, e, to je za plaćanje, nisu sklađeni sa proračunom i vrlo često dolazi do poteškoća pri isplatama što usporava izvršavanje proračuna i to onda utječe na brzinu provedbe svih europskih e, proračuna. Ja sam bio glavni izvjestitelj za proračun 2013. A od tada na ovamo se situacija samo pogoršavala svake godine. Stoga smatram da novi višegodišnji e, financijski okvir i njegova revizija koja će se uskoro dogoditi, da vodi e, računa o tim poteškoćama. A sada bih priješao na teme koje sam izrazio u svojem mišljenju. Kao prvo, zahtjev za potpunim izvršenjem proračuna, zatim da sredstva koja su predviđena VFO-om ostanu na toj razinu, razini, zatim da se pronađe ravnoteža između odobrenih sredstava za plaćanja i sredstava za preuzete obveze, kako ne bi bilo problema s plaćanjima, te što se tiče agencija, kao što je rekao izvjestitelj, osigurati da agencije mogu izvršavati e, zadatke koje su im dodijeljeni. Neka ograničenja, pogotovo kad govorimo o osoblju, se s jedne strane u potpunosti primjenjuju kod agencija, kako, a to sve kako bi se e, smanjili problemi s izvršenjem proračuna. Veliki broj agencija, kao što je rekao i sam izvjestitelj, uzimaju velik dio sredstava za, zapravo dobivaju velik broj financijskih sredstava od privatnih tijela i još uvijek ne mogu izvršavati e, svoje zadatke, a ne traže dodatan novac iz e, proračuna zato što imaju ograničenja kad je riječ o osoblju. I to je tema na koju se vraćamo svake godine kada raspravljamo o proračunu i smatram da to i ove godine moramo ponovno e, istaknuti. gospođa Jeter Maki od izvjestitelja u Sijeni, jeste li tu? Želite li nešto reći? Izvolite. Puheenjohtaja, kiitokset puheenjohtajalle ja raportoijalle tästä. Hvala vam. Hvala i izvjestitelju na odličnom izvještaju. Mislim da izvještaj ide u pravom smjeru. Ja sam članica odbora za proračune, znam koje probleme imamo, znamo koje potrebe i imamo i kojim smo pritiscima izloženi kako bi se uštedjelo e, novaca. I ja sam vrlo često za uštede. A sada kada zemlje članice imaju vlastite gospodarske probleme, Europska unija mora svoj novac koristiti na razuman način a ponekad i na nekakav nov način. Što se tiče vlastitih sredstava, e, postoje određena strukturna pitanja koja još uvijek nisu riješena. No, ja još uvijek smatram da e, proračun za teme pod nadležnosti, Envija nije, dobra, e, nije dobro mjesto za štednju ako želimo spriječiti klimatske promjene i zaštititi bioraznolikost i e, prirodu. To e, je nešto što ne smijemo zanemariti. A istovremeno nemamo ta sredstva dostupna negdje drugdje. No moramo paziti da novac bude korišten e, na najrazumniji mogući način i na učinkoviti način, to je naša odgovornost i naša dužnost. Naš bi odbor trebao istaknuti da 20% sredstava iz ovog proračunskog razdoblja se mora koristiti na način koji potiče zapošljavanje. To smo se već dogovorili. Ta sredstva se moraju koristiti na način kojim se potiče niskougljično eh, gospodarstvo poljoprivreda i cirkularna ekonomija. Osim toga, potrebne su nam, potrebna su nam sredstva i za naše aktivnosti. Ja se nadam da se tu neće rezati. Hvala vam sada gospođa Kadenbach. Hvala lijepa. Ja želim zahvaliti e, izvjestitelju. Ja sam sigurna da ćemo u suradnji sa izvjestiteljem E, imati jedno sveobuhvatno mišljenje i da ćemo skupa sa Jens Gajerom postići napredak. E, ja ću se priključiti e, ovome što su rekli unici prije mene. Mislim da u novom proračunu moramo voditi računa u prvom redu o onome šta vrijedi i za proračune zemlje, zemalja članica, a to je da investicije e, za budućnost moraju biti dio tog proračuna, e, dakle e, da dugoročno gledano smanjimo opterećenje za naše porezne obveznike kako bi naša politika bila dugoročno održiva u po mom mišljenju u mnogim područjima naša politika je vrlo kratkoročna. Ako e, planovi, ne samo što se tiče zaštite klimatskih promjena, nego općenito kad je riječ o daljem razvoju europskog gospodarstva, e, dakle ako želimo provoditi te politike, onda moramo imati odgovarajuća proračunska sredstva i ja sam ja sam sigurna da ćemo u proračun za 2017. uspjeti ugraditi e, takve, takva, e, takve politike. Hvala vam. A sada gospođa Konečna. Neću sada ponavljati ono što je već rečeno. Želim samo zahvaliti našem izvjestitelju i zahvaliti mu što je spomenuo agencije. Agencije su tema koje su nam jako dobro poznata, znamo njihove probleme, znamo njihove zadatke. Od njih uvijek tražimo e, da obavljaju sve više zadataka, a onda im smanjujemo proračun. Na taj način samo pokazujemo da da želimo stvari napraviti bolje, ali s druge strane smo ograničeni e, proračunom. To je vjerojatno uobičajeno zbog toga što proračun pred nas podstavlja određena ograničenja. Drago mi je da je to izvjestitelj spomenuo i da će nastojati spriječiti da se dodatno spriječi proračun agencija. Tih istih agencija kojima stalno povjeravamo sve više zadataka. Jako je važno da u tim agencijama sjede stručnjaci, a ako želimo stručnjake onda ih moramo platiti a ako ih moramo platiti, onda ne možemo smanjiti e, onda ne možemo neprestano smanjivati e, proračun tih agencije. agencija. No, htjela bih reći još jednu stvar. Postoje određene stvari koje nedostaju u proračunu i to smo već lani primijetili. Na primjer, nigdje se ne spominju financijska sredstva za upravljanje e, lokalitetima u okviru mreže Natura 2000. E, na taj način neprestano smanjujemo učinkovitost tog instrumenta. Mi bismo taj instrument željeli učinkovito koristiti, a zemlje članice nas stalno kritiziraju zato što u kontekstu te mreže Natura 2000 e, nikada unaprijed ne objasnimo na koji način ćemo financirati ta područja i cijeli taj projekt. I kako ćemo pomoći zemljama članicama kada od njih tražimo da um, identificiraju nove lokalitete. Za takve stvari treba pronaći i um, sredstva. Mi ćemo u, kroz amandmane pokušati uh, uvrstiti nekoliko komentara u tom smislu. Jer jedna stvar je imati projekt na papiru, a druga stvar je provedba u zemljama članicama u ovom trenutku to ne uspijevamo napraviti zato što ne uspijevamo naći dostatna financijska sredstva i ne možemo pomoći zemljama članicama. Barem financijski. Zato što bez odgovarajućih financijskih sredstava projekt Natura 2000 se ne može e, adekvatno provoditi. Zatim ovo pitanje se mora povezati i sa temom bioraznolikosti i to je prema mojem mišljenju od ključne važnosti. Evo, o tome ćemo govoriti u našim amandmanima. I hvala našem izvjestitelju te e, glavnom izvjestitelju iz odbora za proračune proračun očito nije dovoljan za sve ono što uh, nam je potrebno. No ja se nadam da ćemo na, u određenim aspektima uspjeti popraviti stvari i dobiti više sredstava za 2017. E, hvala lijepa. Želim zahvaliti na ovom izvješću. Osobito želim naglasiti da mi je važno da smo u članku 8 da je izvjestitelj spomenuo agencije, odnosno financijsku situaciju agencija koja nam je svima poznata. E, u proteklim mjesecima e, vodimo raspravu o glifosatu i e, doživjeli smo da se vjerodostojnost i da je vjerodostojnost i e, e, neovisnost agencije EFSA dovedena u pitanja. E, gospodine Gajer, spomenuli ste da se sada želi još smanjiti iz financijska sredstva iz proračuna za agencije i povećati sredstva koja te agencije dobivaju od industrije, međutim ja smatram e, da u tom pogledu moramo donijeti ispravne političke odluke. Zar ne mislite da bi bilo e, bolje e, staviti na raspolaganje veća financijska sredstva iz proračuna Europske unije kako bi se osigurala neovisnost tih agencija. To bi po mom mišljenju bio ispravniji put jer na taj način bi mi mogli na lakše donositi odluke ovo što ste vi e, spomenuli pre, odnosno predložili smatram upravo pogrešnim dakle da se smanje sredstva iz proračuna a povećaju iz industrije hvala lijepa Hvala lijepa predsjedniče, ja ću vrlo kratko. Prije svega želim čestitati izvjestitelju. Samo jedna, jedan politički komentar šteta je da zbog referenduma u Velikoj Britaniji moramo čekati. Možda bi bilo bolje da pokažemo da Europa ima spremnost ići dalje. Ovako priznemo svoju slabost. Slažem se s onime što je rekao izvjestitelj i ostali kolege. Moramo obraniti proračunska sredstva koja se dodjeljuju agencijama, posebno onim agencijama s kojima najviše surađujemo jer mi od njih stalno tražimo više i od njih dobivamo povratnu informaciju da je teško udovoljiti našim zahtjevima budući da e, e, proračunska sredstva ponekad nisu niti na istoj razini kao što su bila, a bilo bi idealno da se malo povećaju tako da je njima vrlo teško raditi u takvim uvjetima. Mislim da bismo mi u parlamentu trebali pokazati spremnost da ne želimo da se ovdje načima e, proračun koji se izdvaja za agencije ne znači da zbog kriza s kojima se suočavamo trebamo stalno rezati sredstva iz proračuna. Uostalom, proračun Europske unije je, smiješan e, kada uzmemo u obzir sve zadaće koje bismo trebali ispuniti. I ne slažem se sa državama članicama e, i načinom na koji oni žele da se upravlja Evropom. Hvala vam. Ne znam želi li komisija nešto reći? Ne. U tom slučaju dajem riječ našem glavnom izvjestitelju Jensu Gajeru da zaključi ovu raspravu. Ja, für Hvala lijepa, hvala lijepa na svim e, vašim komentarima. Dopustite mi samo nekoliko e, da sažmem nekoliko točaka, najprije što se tiče samog postupka. Naravno da e, je odlaganje prijedloga proračun za četiri tjedna, e, da nas to ljuti, ali to za nas, za Europski parlament ne stvara velike probleme. Mi ćemo si moći tako preštedjeti jedno izvješće, e, jer uobičajeno e, bi sad uslijedila rasprava o mandatu za trijalog Međutim, sada taj korak zbog vremenskih e, razloga e, nećemo moći e, učiniti, tako da ako tek koncem lipnja dobijemo prijedlog proračuna od komisije, onda jednostavno nemamo dovoljno vremena za taj korak. Što se mene tiče, meni je drago da ćemo imati jedno izvješće manje sa mojim imenom na izvješću. E, što se tiče mišljenja drugih odbora, tu ćemo naravno e, trebati poštivati uobičajeni postupak kao što smo učinili i 2014. kada smo zbog izbora za Europski parlament također imali skraćeno trajanje cijele procedure kao što se vjerojatno sjećate tada smo dakle šest tjedana prije izbora završili sa radom parlamenta, tada e, je to bio razlog. Imali smo E, slovačko predsjedništvo, dakle predstojeće predsjedništvo e, je razlog za malu nervozu e, jer Slovačka će sad prvi put presjedati, oni su zbog toga malo nervozni i ovaj skraćeni postupak će za njih predstavljati treškoće, ali za nas to ne stvara probleme. Što se tiče ovih brojki i mi sa ovim novim srednjoročnim financijskim okvirom e, dobivamo svjež novi novac e, na raspolaganje kojim, pomoću kojeg će komisija biti u stanju platiti neplaćene račune, dospjele račune. Dakle, na kraju ovog srednjoročnog financijskog okvira ćemo opet imati e, situaciju da ćemo imati nepodmirena dospjela dugovanja, to je procjena odbora za proračun. Dakle, na kraju ovog e, financijskog okvira ćemo imati e, situaciju da će biti sredstva potrošena, a još ćemo imati nedospjele, dospjele nepodmirene ne račune za podmiriti. Međutim, trenutno nismo u, akutno u toj situaciji. E, što se tiče druge e, stvari o kojoj želim govoriti, mi kao Europski parlament, a to je jedna od malog broja nedostataka E, Lisobanskog e, ugovora. Tu nismo u poziciji onako jakoj kako smo bili prije jer nam nedostaje drugo čitanje. Dakle, e, imamo da se malo nespretno izrazim samo jednu atomsku bombu u ormaru. Dakle, E, ako odbijemo proračun, to će značiti da ćemo morati raditi dalje sa proračunom za 2016, odnosno sa provizornim dvanestinama. To tehnički e, govoreći znači jedna dvanestina sredstava iz 2016. za svaki mjesec. To jest moguće, ali e, kolege iz odbora e, kolege iz nekih drugih odbora su međutim e, imali na raspolaganju veća sredstva nego odbor Envi u 2016. E, tako da tu moramo biti vrlo oprezni jer mi smo jaki kao Europski parlament tako dugo dok e, e, imam, dok smo jedinstveni u vezi sa našim političkim prijedlozima e, odbijanje proračuna bi međutim uništilo to jedinstvo a ono što signali koje dobivamo iz odbora je da nam da sredstva nisu dovoljna dakle mi dakle doista pred sobom imamo i iza sebe imamo teške pregovore. Posljednji takvi pregovori su dobro prošli pod predsjedništvom e, Luksemburga zato što je luksemburškom predsjedništvu uspjelo da se e, konflikti prenesu u samo vijeće Gospođa potpredsjednica Georgijeva je na sljedeći način to formulirala, dakle ona je rekla da se u vijeću da, da su u vijeću e, formirane tri skupine e, prijatelji agrarne politike, poljoprivredne politike, prijatelji e, rabata i prijatelji kohezije. I te tri skupine se apsolutno ne slažu unutar vijeća i zato je teško e, naći zajedničko mišljenje. Upravo prijatelji rabata, a e, tu spada i zemlja u koju, iz koje sam ja, se uvijek trude smanjiti e, proračune, doprinose zemalja članica u europski proračun Dakle, imamo taj problem i o tome ćemo morati voditi računa da mnoge zemlje članice pokušavaju smanjiti svoja plaćanja, svoje doprinose u europski proračun i tu vam mogu reći da ću ja voditi računa o tome da e, poglavlje proračuna 3 e, ne bude žrtva tih smanjenja, e, dakle sredstva za politike za koje je nadležan odbor Envi. Međutim, ta smanjenja sredstava će morati naći neke svoje žrtve, ja se nadam da to neće i borit ću se za to da to ne budu e, programi što se tiče zaštite okoliša. E, meni se uopće ne radi o tome što se tiče ovog financiranja agencija da se više sredstava od, industrije e, skupi za odnosno da se agencije jače financiraju od strane industrije. Mi već imamo situaciju, već smo doživjeli situaciju gdje je neovisnost e, stručnjaka, na primjer u e, agenciji za ljekove, doista e, dovedena u pitanje. Mi smo tu međutim uspjeli postići neke promjene. Ja e, dobro poznajem e, ravnatelja te agencije, on mi je rekao možeš li, možeš li zamisliti što se tiče e, financiranja sve učilišta može se naći samo jednog profesora farmacije u cijeloj Europi koji otprilike tri godine nije radio za farmaceutsku industriju. Dakle, to je situacija u Europskoj uniji. E, mi možemo imati časne namjere sa za što manje suradnje sa farmaceutskom industrijom, odnosno sa industrijom, međutim, e, ne postoje ljudi koji su neovisni od e, te industrije. Ja si ne mogu zamisliti ni jednog profesora na nijednom europskom sveučilištu koji bi rekao e, želim radije biti neovisan umjesto da budem e, kao ekspert angažiran za neku od europskih eh, agencija. Dakle, to nije realno za očekivati. Dakle, agencije moraju izvršavati zadaće koje su im eh, namijenjene europskim eh, ugovorima i za tu uslugu uh, industrija im mora plaćati izvjesnu naknadu. Dakle, ono o čemu ja želim da razmislimo je da te naknade se povećaju uh, i da na taj način se za agencije uh, financiraju više iz tog izvora, iz izvora dakle naknada za usluge koje oni rade nego iz proračuna Europske unije. Na taj način bismo mogli onda zaposliti više osoblja u agencijama. E, s jedne strane, dakle, agencije kažu naše zadaće rastu i mi smo na rubu, e, odnosno na granici onoga što možemo uopće e, ispuniti, a s druge pak strane, u svim institucijama Europske unije i u ovom e, i u ovom e, i u Europskom parlamentu obavezali smo se smanjiti broj osoblja za 5%. To vrijedi i za agencije. Dakle, komisija je tu zbrojila Komisija tu nije zbrojila sve, kompletno osoblje svih e, općih uprava i svih agencija, nego je za svaku agenciju posebno postavljen cilj od smanjenja osoblja za 5% pri čemu postoje neke agencije koje čak moraju smanjiti e, osoblje za 10%. To je naravno vrlo bolno za te agencije. Vjerojatno svi znamo koliko je to popularno kad se e, mi u svojim zemljama članicama zalažemo za to da Europska unija dobije više novca Dakle, e, više kritika se uopće ni ne može dobiti nijednim drugim e, potezom e, nego tim ako se traži više novca. Međutim, svakako da zadaće koje agencije moraju obavljati, one moraju obavljati i za to im se mora staviti na raspolaganje dovoljno financijskih sredstava i ja sam e, ja sam za to da se e, posao organizira na način da pomoću e, usluga koje agencije pružaju čak i financiramo djelomično europski proračun. Evo, time sam došao do kraja. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine Gajer i dobar dan svima. Još vas samo moram obavijestiti o datumima, o mišljenju. Dakle, e, rok za podnošenje amandmana u odboru Envi je 31. svibnja u podne. Glasati ćemo u odboru Envi 21. lipnja a glasanje na plenarno je predviđeno za plenarnu sjednicu u srpnju između 4. i 7. srpnja. U odboru za proračune prezentacija nacrta izvještaja će biti početkom lipnja, četvrtog, ja mislim, a e, u odboru za proračune će glasati 30. lipnja. Hvala vam gospodine Gajer što ste došli na odbor Envi. Hvala vam na vašem doprinosu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Predstavljanje ocjene o provedbi u Europi uredbe o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. A sada ćemo u 10 minuta čuti predstavljanje studija. Zamolio bih Ekatarinu Karamfilovu, Karamfilovu iz EPRS-a da nam održi tu prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da predstavimo našu studiju. Hvala vam. Evo ja radim u EPRS-u i naš odjel podržava rad parlamentarnih odbora mi donosimo takozvane ocjene o provedbi određenog zakonodavstva. E, u njima ocjenjujemo učinak provedbe određenih, određenih zakona. uredba o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom je pripremljena kao priprema za izvještaj koji je sljedeći na dnevnom redu. E, riječ je o ocjeni učinka uredbe 1935 iz 2004. u kojima su navedena ključni, ključni ciljevi i ključni zahtjevi za te e, materijale. E, razgovarali smo sa dionicima dakle, u razdoblju od tri mjeseca od prosinca 2014. do e, veljače 2015. Razgovarali smo sa privatnim sektorom, sa organizacijama za zaštitu okoliša, predstavnicima potrošača, istraživačima i zemljama članicama. EFSA, Europska komisija i nacionalna nadležna tijela su sudjelovala u, ovoj, e, u ovom ispitivanju. Dobili smo 61 doprinos od svih e, doprinosa i u principu studija se može pohvaliti snažnom zastupljenošću rezultata, dakle zastupljenošću svih ovih skupina i htjela bih e, ovim putem zahvaliti svim dionicima koji su sudjelovali u e, ovom ispitivanju. E, pripremili smo upitnik, mm, mm, upitnik, kroz taj upitnik smo prikupljali podatke i to prema ključnim kriterijima, dakle relevantnost, dosljednost, dodana vrijednost, učinkovitost, djelotvornost a osim toga provjerena su još dodatna dva kriterija, to su komplementarnost i korisnost. Ova studija identificira trendove u percepcijama dionika. Studija, to jest ispitivanje je pokazalo da postoje dva glavna problema među dionicima. Kao prvo, postoji problem e, u samom zakonodavnom okviru Europske unije, a drugi problem se odnosi na e, provedbu postojećih pravila a dopustite sada da vam to detaljnije obrazložim. Dakle, dionici smatraju da trenutačan e, zakonodavni okvir nije potpun. Posebno ih brine to što ne postoje specifične mjere na razini Europske unije za određene materijale koji se jako puno koriste. Zašto je to problem? Prema uredbi, e, tvari koje prelaze iz materijala u hranu ne smiju dovoditi u opasnost e, ljudsko zdravlje niti mijenjati hranu. To je opći kriterij za sigurnost hrane koji se primjenjuje na sve e, materijale koji dolaze u kontakt s hranom. E, u prilogu stoji 17 tih materijala i u principu mogli bi se uvesti specifični zahtjevi u obliku specifičnih mjera. Specifične mjere u Europskoj uniji su provedbene mjere i stoga njihovo postojanje ili nepostojanje za određeni materijal E, utječe na provedbu e, propisa za taj konkretan materijal. Ako nema specifičnih mjera na razini Europske unije, zemlje članice ih mogu uvesti na nacionalnoj razini. Do sada su specifične mjere usvojene samo za četiri takva materijala. Mm, plastika, reciklirana plastika, keramika, e, regenerirana celuloza te takozvani pametni materijali ili aktivni materijali. 13 materijala, za njih propisi nisu usklađeni na razini Europske unije, a neke zemlje članice su usvojile specifične mjere za tih 13 materijala na nacionalnoj razini. I upravo se tu javlja problem. Opći trend je da, o tome su izvijestili dionici, da gdje god nisu usvojene specifične mjere Europske unije, općeniti kriteriji za sigurnost se nisu mogli ispuniti, ali da e, tržište takvih materijala uništava postojanje nacionalnih e, propisa koji se vrlo često razlikuju od zemlje do zemlje. I zbog toga takve mjere ponekad imaju negativne učinke. Evo daću vam neke primjere koje su spomenuli dionici. Negativni učinci, dakle barijere u unutarnjem tržištu, nije moguće osigurati dosljednu usklađenost u cijeloj Evropsku uniju. Viši troškovi zbog izdavanja dodatnih e, odobrenja u okviru različitih nacionalnih režima, gubitak konkurentnosti i inovacije, gubitak mogućnosti za unapređenje sigurnosti hrane kroz inovaciju. Zbog toga većina dionika predlaže da se donesu specifične razine e, na europskoj razini za ove materijale koji nisu, e, za koje propisi još uvijek nisu usklađeni. Evo, papir i karton su prvi prioritet i to je preporučilo 62% e, dionika koji su sudjelovali u ispitivanju. Što se tiče područja usklađivanja, tu smo dobili dvije glavne preporuke – E, dakle, da bi trebalo definirati jedinstveni standard Europske unije za ispitne metode ako želimo osigurati da relevantni materijal e, testiraju tvrtke i nadležna tijela koja koriste jednu metodu, istu metodu u cijeloj Europskoj uniji. I ti bi standardi trebali biti specifični za svaki materijal koji dolazi u kontakt sa hranom i trebao bi voditi računa o svojstvima. Na taj način bismo izbjegli sadašnje situacije u kojima se nestandardni materijali testiraju metodama su, koje su razvijene za standardizirane materijale koji dolaze u kontakt s hranom. E, dionici su također insistirali na tome da specifične mjere na razini Europske unije moraju biti donesene na temelju znanstvenih dokaza i e, da bi trebalo pratiti e, znanstvena otkrića prilikom definiranja tih mjera. Isto tako traži se bolja suradnja između ključnih dionika kako bi se riješili problemi u istraživanju, dakle to su tvari koje nisu namjerno dodane, takozvani učinak interakcije te e, učinci recikliranih proizvoda. Što se tiče provedbe postojećih pravila, probleme koje su naveli ispitanici se prije svega odnose na sljedivost, na e, dokumentaciju koja pokazuje usklađenost, te treće kontrole. Dionici smatraju da je izjava sukladnosti vrlo važna za sukladnost i to za materijale koji se provode u EU i one koji se uvoze. Kažu da je problematična dostupnost tih izjava, sama kvaliteta takvih dokumenata i nakon toga pouzdanost. Kažu da loša kvaliteta naravno negativno utječe na sljedivost. E, preporučuju dakle primjerenu obuku privatnog sektora i nadležnih tijela kako bi se unaprijedili kapaciteti koji se odnose na usklađivanje i na kontrolu, zatim uložiti više napora kako bi se e, poboljšala sljedivost uvezenih materijala i treće, uvođenje kriterija za e, pravilno, pravilnu identifikaciju. Što se tiče kontrola, Dionici kažu da se e, kontrolne aktivnosti ne provode na isti način u svim zemljama članicama, niti istim intenzitetom, no podaci koje smo prikupili nisu dovoljni kako bismo tu tvrdnju potkrijepili ili odbacili, stoga je potrebno to dodatno istražiti. Dakle, trebalo bi isto tako istražiti područje primjene, e, učestalnost kontrola, dokumentacija koja dokazuje e, sukladnost te kontrole e, za proizvode koji su uvezeni iz trećih zemalja. Takvi podaci bi bili vrlo korisni za razvoj budućih instrumenata na razini EU koje sami dionici i traže. I na kraju, evo na, ekranu vidite, e, ponovno slajd o ocjenama za dionice mnogo toga je puno bolje uređeno za usklađene materijale koji dolaze u kontakt s hranom i za velik broj dionika usklađivanje e, materijala koji dolaze u kontakt s hranom na razini Europske unije donijelo e, dodanu vrijednost. Hvala vam na pozornosti i ovdje sam kako bih odgovorila na pitanje možda nakon izlaganja izvjestiteljice Šada Moza. Hvala vam. A sada dajem riječ izvjestiteljici gospo, gospođi Šalde Moza. Izvolite. Hvala. Hvala na izvrsnom izlaganju. Hvala što ste nam predstavili studiju. Zapravo, čitav niz zaključaka koji se ovdje navode nalaze se već u mom izvješću. I zato je važno da se sve preporuke temelje na činjenicama i na onome što je poželjno. Općenito se može reći, kada je riječ o ovom postojećem zakonodavstvu, da ono predstavlja dobru osnovu za regulaciju dakle ovog područja, međutim e, postoji čitav niz nedostataka u smislu provedbe i toga kako ocijeniti da je neka tvar sigurna. Ja imam ovdje niz preporuka e, koje bih vam kratko htjela iznijeti. Prije svega, Moja bi preporuka bila da tražimo od komisije da donese specifične mjere za veći broj materijala koji dolaze u kontakt s hranom. To se posebno odnosi na karton, papir, tintu, e, ljepila i e, dakle različite premaze. Na medijunici su rekli da moramo poduzeti više u tom području i to su tvari koje nam predstavljaju najveći problem. Moja preporuka bi bila da imamo veći broj mjera za specifične materijale, kako bismo više uskladili pravila u tom području. Zatim je vrlo važno da imamo sigurnu hranu, dakle da je hrana koju konzumiramo sigurna i da kako ti materijali koji dolaze u kontakt s hranom moraju također biti sigurni. Također trebamo vidjeti pobliže kakvu ulogu igra EFSA. Možda bi EFSI trebalo osigurati više resursa, ako bude više specifičnih mjera na razini Europske unije, onda će trebati vršiti više provjera, a ako se EFSA bude time bavila, bit će im potrebno više ljudi. Osim toga, EFSA mora imati odgovarajuće ovlasti za provjeru, e, dakle sigurnosti tih materijala, sve veći broj država članica navodi kako postoje neki endokrini disruptori koji migriraju hranu i da se to događa u količinama koje predstavljaju problem. Prema tome, EFSA bi trebala provesti istraživanja u području endokrinih disruptora i štetnih kemikalija. Da kako mora postojati koordinacija i sa uredbom REACH. Ne želim sada ulaziti u pojedinosti ovog zakonodavnog prijedloga, ali trebali bismo sagledati čitavo područje provjera i kontrola. Dakle, kako stvari funkcioniraju kada je riječ o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Provjere bi trebali biti jednake u državama članicama, zato bi komisija trebala predložiti smjernice. No države članice također moraju imati educirane ljude koji će provoditi kontrole. Osim toga, to bi trebalo biti učinkovitije na način da se e, kontrole temelje na ocjeni rizika. Osim toga je važno spomenuti pitanje sljedivosti i zato treće zemlje moraju poštivati ista pravila o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom kao i evropske zemlje. Ja sam eh, imala neka ograničenja u smislu dužine teksta izvješća, tako da nisam unijela sve preporuke koje sam htjela u ovo izvješće, no mislim da bismo trebali e, proučiti veze između materijala koji dolaze u kontakt s hranom i cirkularne ekonomije. Dakle, pravila koja se odnose na ove materijale ne smiju biti prepreka za prelazak na cirkularno gospodarstvo, odnosno ekonomiju. Ja ću u tom smislu predložiti neke amandmane i dakle ima više dijelova izvješća na koja ću se osvrnuti o amandmanima. U svakom slučaju bi trebalo poboljšati specifične mjere koje se tiču ovih materijala i isto tako kontrola te ovlasti i resursa EFSE koja provode ocjenu rizika. E, zahvaljujem još jedan put na ovoj studiji. E, radujem se dobroj suradnji sa izvjestiteljima u sjeni, premda treba istaknuti da nemamo još mnogo vremena, preostalo mi je nekih nekoliko tjedana, no imat ćemo još raspravu i prije amandmana. Sada imamo prvi krug eh, javljanja za riječ, krećemo od izvjestitelja u sjeni. Hvala gospodine predsjedavajući, želim početi time što ću najprije zahvaliti izvjestiteljici Kriste Šaldemoze. Mislim da eh, je naša suradnja doista bila eh, eh, izvrsna tako da smo uvijek mogli procijeniti jesmo li na pravom putu ili ne. Također želim zahvaliti na ovoj studiji jer ta studija naglašava upravo ona pitanja do kojih smo i, koja smo se i mi postavili e, u našem radu. Osim toga želim također e, reći, izrazito reći komisiji da nam je vrlo žao što još nemamo e, na raspolaganju podatke i studije koji bi nam e, od strane komisije pomogli u našem radu. Dakle, e, imamo četiri harmonizirane i 13 neharmoniziranih mjere, kao što smo već čuli. Kod neharmoniziranih postoje velike poteškoće. Neke zemlje članice e, su uvele nacionalne propise, na primjer Belgija, Njemačka, i Latvija imaju e, propise u vezi sa papirom, u nekim zemljama su e, neke materijali zabranjeni, u nekima drugima nisu. Dakle, ovo izvješće e, po našem mišljenju bi trebalo tu e, da, da načelo međusobnog priznavanja e, se primjenjuje, međutim koliko sam ja informirana to još ne funkcionira u dovoljnoj mjeri. Zato želim zamoliti komisiju da u vezi sa tim e, zauzme stajalište. Ono što još uvijek nedovoljno funkcionira, naravno postavlja se pitanje kako ćemo dalje se postaviti prema ovih 13 e, grupa materijala, da li ćemo tu ići prema harmonizaciji i tu bi, nam, tu bi nas također e, zanimalo stajalište komisiji, komisije. E, postoje projekti kao na primjer u Njemačkoj, da se usvoje preporuke nekih stručnih instituta, da li će to biti moguće i ako da, kako. U svakom slučaju potrebna su nam praktička rješenja, praktična rješenja i e, ne smijemo pritom e, međutim e, pretjerati. Na primjeru plastike smo vidjeli kako, kako vrlo detaljni propisi mogu biti jednostavni u svojoj primjeni. Dakle, moramo moramo dakle e, se držati e, pragmatičnog pristupa i ustanoviti koji materijali e, iz ambalaže dolaze u kontakt, kontakt s hranom i moramo imati jasne propise u vezi s njima. Naravno da se pritom moraju uzeti u obzir i postavke riča neki aspekti e, utjecaja nanomaterijala i nekih onečišćenja e, iz recikliranih materijala također moraju biti uzeti u obzir i zato je potrebna, potreban i bolji nadzor od strane nacionalnih e, E, nadležnih tijela i kao što je rekla izvjestiteljica mi e, moramo sve to skupa e, bolje povezati i dovesti u sklad sa proklamiranim ciljem cirkularne ekonomije evo toliko od mene još ćemo naravno uložiti neke amandmane hvala lijepa Sljedeća je Kolegica Atenmaki. Hvala. Ja bih također sa svoje strane htjela zahvaliti na ovom izlaganju i isto tako želim reći da nam je bilo vrlo ugodno surađivati sa zastupnicom Šaldemoze. Ima samo nekoliko pitanja oko kojih se ljudi u tolikoj mjeri mogu složiti. Gotovo svi žele veću razinu harmonizacije kada je riječ o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Ja osobno se zalažem za to. Što se tiče kemijskih procesa e, koji su bitni za ovo područje, to je vrlo kompleksna problematika. Dakle, imamo različite materijale koji reagiraju i informacije koje imamo o pojedinim materijalima i kako oni utječu na zdravlje e, zapravo su sve brojni imamo sve više podataka i to moramo uzeti u obzir prilikom donošenja odluka međutim što se tiče samih e, implikacija i ocjene koja se donese e, nažalost, informacije ne dođu uvijek do svih strana i mislim da bismo tu mogli uvesti neka poboljšanja. S obzirom da sada tražimo veći stupanj harmonizacije ovom uredbom, moramo imati dovoljno znanstvenih podataka. Isto tako moramo imati usklađene metode ispitivanja i dostatne resurse, odnosno ljude koji bi mogli kontrolirati provedbu. Nema smisla da imamo iste propise ukoliko nemamo iste metode prilikom kontrola. Dakle, oštećeni materijal koji e, spada u ovo područje materijala koji dolaze u kontakt s hranom predstavlja također veliki izazov osim kontrole materijala koji dolaze u kontakt s hranom, moramo izvršiti ocjenu i svih ostalih kemikalija koje se pojavljuju u tom procesu. Na temelju uredbe REACH i propisa o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom možemo reći da, da im, tu ima čitavo mnoštvo pravila što se tiče potencijalne toksičnosti materijala, to će nam biti važno u kontekstu cirkularne ekonomije. Moramo smanjiti količinu materijala koji su opasni po zdravlje. Ja se zalažem za samoregulaciju u ovoj grani, u ovom području. Mislim da je to resursno učinkovito i isto tako se na taj način umanjuju opasnosti za zdravlje. Međutim, samo regulacija ne može biti zamjena za neovisna istraživanja. Potrebno je jedno i drugo i potrebna je veća suradnja. Zahvaljujem još jedan put izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Thank And the next is Mr. Eck. But Mr. Eck is down there talking. You see Gospodin Eke ima riječ. Okay, then we Ne, dobro, onda... Gospodin Hoisling. Ja, liebe Kolleginnen Drage kolegice i kolege, ja želim zahvaliti kolegici Šalde Moze na eh, odlično određenom eh, poslu. Mislim da će izvješće Moza biti dobar teme za daljnju raspravu. Mi se u svakom slučaju slažemo e, s tim da nam je potrebna bolja harmonizacija unutar Europske unije, o tome uopće e, nije potrebno e, raspravljati i o tome da EFSU moramo bolje opremiti Naravno da nemamo ništa protiv EFSA, mi samo želimo da oni bolje rade svoj posao. Naravno, međutim, postoje problemi, to ne možemo zanijekati e, i što se tiče uvoza iz trećih država, moramo voditi računa o tome da se i tu e, strogo poštivaju e, propisi. Što se tiče teme endokrini disruptori. Naravno moramo voditi računa o tome da hrana ne dolazi u kontakt sa tim tvarima. Po mom mišljenju to se do sada uvijek podcjenjivalo i moramo se s time više pozabaviti. Naravno da moramo, eh, moramo voditi računa i o tome da harmoniziramo propise. Ne možemo eh, zabraniti neke materijale u igračkama, a iste te materijale ne zabraniti kada je od njih napravljena ambalaža za hranu. Eh, jedna tema o kojoj međutim mislim da još nije dovoljno e, rečeno u izvješću Šaldemoze je e, na primjer pitanje otpada. E, moramo se potruditi da postignemo što, što veću stopu recikliranja ambalažnog materijala. E, još jedno drugo pitanje su nanomaterijali, e, boje za tisak i kokteli različitih tvari koje nastaju u e, međusobnoj kombinaciji u ambalaži, dakle koji dolaze u kontakt sa hranom. Dakle, postoji još dosta toga što još moramo učiniti, odnosno harmonizirati. Međutim, e, za sada imamo dakle dobar temelj za i mislim da ćemo na temelju toga e, moći izraditi dobro izvješće i da ćemo moći onda kao e, parlament jasno izraziti naše stajališta. Hvala lijepa. Gospođa Pedićini je sljedeća govornica. Hvala lijepo Prije nego što mm, počnem, htio bih e, kratko komentirati ovo što je rečeno. Kad zeleni kažu da moramo e, nastupiti odlučnije kada je riječ o endokrinim disruptorima, možda bismo mogli razmisliti o izglasavanju povjerenja. Želim zahvaliti e, predsjedniku i gospođi Šaldemoze na ovom izvješću. Što se tiče nekih spremnika ili pak plastične ambalaže, različitih e, uređaja, dakle ukoliko se događa da e, kemikalije mogu migrirati u te materijale, neovisno o tome jesu li to materijali koji su e, namjerno ili nenamjerno dodani, kao što su nečistoće. Smatramo da je važno sagledati kakva je interakcija između materijala koji dolaze u kontakt s hranom i kako to staviti u kontekst cirkularne ekonomije. Također postoje neke, neki propisi Europske unije o kemijskim tvarima. Također treba zančiti da štetne tvari budu e, zabranjene u Europskoj uniji. I e, posebno kada je riječ o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom, također nam trebaju in vitro ispitivanja za endokrine disruptore. Što se tiče ocjene rizika, smatramo da je važno da dobijemo podatke o toksičnosti vezano uz izloženost ljudi. Dakle, ne samo što se tiče hrane, nego i e, trajanja tog kontakta između ambalaže i hrane. Već postoje neki kriteriji mikrobiološke sigurnosti za hranu na europskoj razini. Zanima me, bavili se netko time i postoje li slični kriteriji za analizu rizika za ambalažu koja dolazi u kontakt s hranom? Ne slažem se sa zahtjevom da se povećaju proračunska sredstva za EFSU. Mi smo u više navrata kritizirali EFSU zbog eh, toga što nije dovoljno transparentna svom radu. Građani žele transparentnost, oni žele vidjeti da mi radimo za njihovu dobrobit, a EFSA to nije pokazala svojim radom. Hvala. I sada riječ ima gospođa Dornano. Hvala. Izvješće naše kolegice dobro ističe neke važne izazove. Ja sam uvjerena da je usklađivanje propisa nužno kako bi unutarnje tržište dobro funkcioniralo i kako bi se izbjegle razlike. Međutim, taj proces mora se odvijeti od ozdo, potrebni su precizniji, zahtjevniji standardi e, i mjere predostrožnosti. Ne govorimo o povremenom riziku, nego o svakodnevnom riziku. Izlaganje nekim materijalima događa se svakodnevno, iznova i to tijekom cijelog života od najranije dobi. U tom smislu moramo biti oprezniji. Isto tako pozdravljam ovo izvješće u dijelu gdje se govori o e, podržavanju uloge ocjene rizika od strane EFSA, međutim imam i dva komentara. Prvi se tiče stavka šestog. Ovdje ste s pravom naglasili troškove ocjene rizika. Nakon toga tražite da se povećaju sredstva za EFSU. Ne možemo biti bez e, Europske agencije koja će raditi djelotvorno e, na sigurnosti hrane. Međutim, vi ste također spomenuli da postoji manevarski prostor u državama članicama kada je riječ o e, provedbi određenih odredbi uredbe. Dokle god taj proces usklađivanja propisa ne bude dovršen, možemo smatrati da su e, izvješća nacionalnih agencija utemeljena i da trebaju služiti kao osnova za odluku o jednoj studiji na europskoj razini i to u sklopu postupka koji će biti brži, operativan i usuglašen. Zatim, što se tiče ocjene rizika, kriteriji za definiranje e, endokrinih disruptora nazočnih u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom smatraju se štetnima. Često se vraćamo na tu temu zato što e, se ovdje dolazi do nekoliko različitih pitanja. Moramo ići korak dalje i poboljšati analizu rizika, precizirati kriterije analize i osnažiti mjere e, sanitarne mjere. I sve se to tiče endokrinih disruptora budući da e, to ima i imat će teške posljedice za zdravlje naših sugrađana. Uh, Hvala, time smo došli do kraja prvog kruga govornika. Sada prelazimo na drugi krug, tu će uzeti riječ zastupnici i najprije riječ ima gospođa Bojler gospođa Bojlan. Hvala i zahvaljujem što ste organizirali ovu raspravu, budući da to nije tema koja je toliko zanimljiva za medije. I drago mi je čuti od kolega da se svi slažemo kako treba bolje urediti ovo područje. Posebno imajući u vidu da ima oko 15.000 različitih materijala koji se koriste kod e, ambalaže e, hrane, a znamo isto tako da je hrana jedan od najčešćih načina da kemikalije dospiju u ljudski organizam. Osim toga, tu se polazi od pretpostavke da je najviša razina e, sigurnosne provjere, e, dakle da ambalaža prolazi takvu razinu, a istovremeno je ovaj sustav koji imamo vrlo rascijepkan, tako da velik broj tvari prolazi kroz mežu, 13 od 17 materijala nije uređeno na razini Europske unije i zato se slažem s kolegama da treba povećati harmonizaciju. Isto tako postoje jasne razlike između e, zahtjeva za sigurnošću u propisima Europske unije i stvarnosti kada je riječ o provedbi. Zakonodavstvo Europske unije navodi da ovi materijali koji dolaze u kontakt s hranom ne bi smjeli ispuštati nikakve tvari koje su štetne za ljudsko zdravlje, međutim postoji ozbiljna sumnja da li se to provodi i zato se slažem da nam trebaju poboljšanja kada je riječ o provedbi. Isto tako, izloženost e, ovim materijalima koji dolaze u kontakt s hranom je devet puta veća kod dojenčadi i djece nego što se ranije mislilo. I zato trebamo e, ići na trend manje ambalaže, što će dovesti do boljeg omjera između površine i e, ambalaže. Osim toga, ti proizvodi bi trebali imati duži životni vijek, odnosno duži rok trajanja, što znači da će se smanjiti mogućnost izlaganja osjetljivih kategorija potrošača. Govorili smo isto tako o nekim kemikalijama i o tome kako to utječe na dojenčad i na malu djecu s obzirom da i male doze mogu imati e, vrlo štetne posljedice za njih. I govorilo se isto tako o vezi između izlaganju određenim kemikalijama i porastu e, oboljenja od raka. Dakle, ovdje se zapravo govori o neprihvatljivom riziku uh, koji predstavljaju endokrini disruptori, posebno kada je riječ o djeci i dojenčadi i želim zatražiti od komisije da iznese svoj komentar kada je riječ o optužbama uh, ministra za zaštitu okoliša iz Francuske da komisija odbije dati kopiju studije učinka uh, koja se odnosi na endokrine disruptore. Nije mi jasno zašto se to ne daje javnosti s obzirom da se već kasni sa ovim kriterijom EDC-a, eh, e a ocjena učinka se od početka nije smatrala primjerenim rješenjem. Htjela bi da komisija objasni zašto ne želi eh, učiniti eh, to tu studiju javno dostupnom. Gospođa Grostet, hvala. Svi se slažemo kako je potrebno snažiti harmonizaciju i bolju provedbu pravila s obzirom na izloženost naših e, građana određenim kemikalijama e, kod materijala koji dolaze u kontakt s hranom. Zahvaljujem i e, izvjestiteljici na izvješću. Međutim, želim izraziti žaljenje što zbog što od 17 materijala koji su na popisu samo četiri njih ima specifične mjere na razini Europske unije. To mi se čini nevjerojatnim, posebno imajući u vidu opasnost koju predstavljaju za javno zdravlje. Govorili smo o kartonima, o, kartonu, o papiru i o, e, tinti, ja ću govoriti o plastici i da kako e, htjela bih to dovesti u vezu sa endokrinim disruptorima. Svi znamo da je to tabu tema u Europskoj komisiji i e, upravo zato ću o tome progovoriti. Ovdje se želi e, djelotvorno urediti kemijski sastav proizvoda, posebno plastike, koja dolazi u direktni kontakt s hranom. Međutim, čini mi, shvaćam da je to neophodno, ali ne vidim kako možemo ostvariti taj cilj bez specifičnog pravila koje se odnosi na endokrine disruptore, budući da su prisutni u većini tih proizvoda. Dakle, mi sa nestrpljenjem očekujemo da nam komisija da definiciju koju je obećala dati prije ljeta. E, želim se osvrnuti na stavak 10. izvješća Šaldemos gdje se iskazuje zadovoljstvo zbog smanjenja e, granične vrijednosti za migraciju bisfenola A u ambalaži i u plastičnim spremnicima. Međutim, izvješću se također navodi da te granične vrijednosti ne vrijede za sve materijale koji ulaze u kontakt sa hranom. Dakle, znamo e, koje se opasnosti dovode u vezu sa bisfenolom A, koji je endokrini disruptor. U Francuskoj je to zabranjeno u svim spremnicima za hranu od siječnja 2015. godine. Dakle, ovdje postoji uistinu nesrazmjer, zato što mi govorimo o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom, a istovremeno se ne spominju pravila koja se odnose na endokrine disruptore. Ja u potpunosti podržavam apel koji je uputila izvjestiteljica za revizijom zakonodavnog okvira, no iskreno rečeno moramo isto tako imati i nova pravila koja se tiču e, endokrinih disruptora. Hvala. Thank you. And the next is Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. I ja sam za to da danas e, raspravljamo o materijalima s koji dolaze u kontakt s našom hranom i onda mogu i ući u našu hranu, da si uzmemo vrijeme za to, da razmenimo mišljenja o tome. Zahvaljujem izvjestiteljici Kristel Moze na njezinom izvješću. Mislim da su vrlo bitne točke unutra već e, sadržane ovo o čemu su kolege prije mene govorili, to mogu doista e, izrazito podržati. Ja sam također zabrinuta što smo od 17 do sada harmonizirali samo 14 materijala, to je štetno ne samo za Europsko jedinstveno tržište, nego je to naravno problem i za kontrolu jer ako ne postoje jedinstveni propisi kako onda realizirati zaista pravu kontrolu osobito što se tiče načela e, međusobnog priznavanja koji za sada nije zapravo ostvaren kada bi to bio slučaj mogli bi biti moguće i kontrola za sada to nije tako Dakle, zato se slažem s time da nam je hitno potrebna ta harmonizacija, ali ono e, što također e, želim reći, s jedne strane imamo EFSU, s druge strane RIČ e, i neki materijali tu sada za, neke materijale je sad upitno da li e, mogu biti dopušteni ili ne i tu nam je potrebna daljna e, komunikacija i moramo e, razmotriti kako dalje, a međutim postoji i činjenica da imamo vrlo malo novca na raspolaganju što također igra ulogu. Ja sam međutim nadam i uzdam da ćemo u suradnji sa izvjestiteljstvom postići dobar rezultat. Hvala lijepa gospodin Fjellner ima riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovom vrlo dobrom izvještaju jako važno da imamo jednaka pravila za materijale koji dolaze u kontakt s hranom i kao što smo e, čuli danas, tek 13 e, od 17 takvih materijala e, je podložno specifičnim pravilima. Kad govorimo o papiru i kartonu, mislim da već u ovoj fazi moramo priznati razliku koja postoji između novog proizvoda i recikliranog proizvoda. Znam da će netko vjerojatno reći to da, to ne bismo trebali napraviti zato što promičamo cirkularnu ekonomiju, ali ja smatram da prostora ima i za jedno i za drugo, a da to dvoje ima različita svojstva i mislim da bismo na samom početku to trebali priznati. Drugo, Imam malo problema sa načinom na kojem razgovaramo o tom takozvanom učinku e, interakcije određenih komunikacija. E, pravilo EFSA je jasno i mora biti jasno. Oni moraju imati sigurnosne e, margine kako voditi računa o tome kako bi se uzeli u obzir uzeo taj učinak interakcije. No, očito je da taj učinak interakcije različiti ljudi tretiraju na različiti način i da nema jasne definicije. Ako netko želi koristiti pojam učinak interakcija kako bi se govorilo o znanim tvarima koje e, imaju znane posljedice. To se čini, to se može učiniti, ali Uh, uz poštivanje vrlo strogog načela predostrožnosti, što EFSA i čini. EFSA uh, ima sigurnosne vrijednosti i tu vodi računa o tome. Ponekad je sigurnosna uh, maržina, dakle faktor od 100, kako bi to uzeli u obzir. Mislim da moramo biti vrlo specifični kad govorimo o učinku reakcije i vrlo jasno to definirati. E, definiranje zakonodavstva, provedba tog zakonodavstva su jednaki izazovi, ali onda i e, kontrola kako zemlje članice to provode. Znamo da EFSA ima nove e, pragove, ali istovremeno zemlje članice čine ono što žele. Imamo Francusku koja je upravo uvela nacionalno zakonodavstvo koja vrlo jasno krši ova pravila ali onda komisija mora biti jasna kada kaže da se pravila i pragovi koje EFSA navodi moraju poštovati. Jer ako to ne budemo činili sada, nećemo novim zakonodavstvom stvoriti bolju usklađenost i bolje standarde. Tako da i to je nešto što o čemu moramo voditi računa. Već sada kada imamo pragove, Mm, nije baš da komisija pazi da se to poštuje u svim zemljama članicama. Eto, toliko od mene. Hvala vam, moramo završiti raspravu. E, dao bih riječ sada komisiji, ako žele reagirati na primjedbe izvjestitelja u sjeni i e, članova ovog odbora. Imamo još jednu točku na dnevnom redu i zbog toga molim predstavnike komisije da e, ograniče svoje izlaganje na 3 do 4 minuta. Gospođo Iglesias, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Komisija e, smatra da će ova inicijativa i ova studija definitivno e, pridonijeti stvaranjem kompletne slike situacije. Znate da komisija trenutačno e, radi na dovršetku studije u kojoj se analizira situacija, u kojoj se analiziraju nacionalne mjere te e, korištenje materijala koji dolaze u kontakt s hranom za koje ne postoje usklađena pravila na europskoj razini i za koje postoje različite situacije u različitim zemljama članicama. Nakon što prikupimo te podatke, e, onda ćemo zajedno sa ovom studijom koju ste danas predstavili napokon dobiti jasniju sliku problema i analizirat ćemo koje ćemo korake poduzeti u budućnosti. Dobili smo mnogo zahtjeva od industrije da donesemo nova pravila kako bismo olakšali funkcioniranje e, jedinstvenog tržišta. No, kao što znate, zakonodavstvo mora biti razmjerno ciljevima koje želi ostvariti, te mora poštivati načelo subsidijarnosti. Trenutačna situacija je vrlo složena, tehnički je vrlo složena, kao što je pokazala i ova rasprava. Stoga nećemo uh, vjerojatno pronaći jednostavno i e, jednostavno rješenje. Recimo sam primjer plastike to vrlo lijepo pokazuje. E, prije usklađivanja za druge materijale će se tražiti specifične aplikacije od industrije ili će EFSA izdavati odobrenje. Prije svega toga vrlo je važno procijeniti jesu li takvi postupci uopće potrebni na razini Europske unije. I tada ćemo istražiti e, i moguća rješenja kojima će se e, osigurati e, sigurnost hrane i funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Danas ne bih odgovarala na pitanja o endokrinim disruptorima, ali kao što sam rekla, Komisija radi na tome da pronađe najbolje rješenje e, za e, taj sektor u kojem smo vrlo svjesni problema koji postoje. Hvala vam. A sada dajem riječ izvjestitelju. Mm, molim vas vrlo kratka reakcija od jedne minute. Izvjestiteljice. Hvala vam svima na vrlo dobrim komentarima. Vidim da postoji jedinstven stav da, treba raspravljati o dodatnom usklađivanju i drago mi je da postoji dogovor oko toga da moramo više pažnje posvetiti endokrinim disruptorima i kemikalijama u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Tako da sigurna sam da ćemo na kraju imati vrlo dobar izvještaj uz doprinos u vas. Hvala vam. A sada e, u vezi sa rokovima. Rok za podnošenje amandmana je 2. lipnja. U odboru Envi ćemo glasati 11. i 12. srpnja, a glasanje na plenarnoj je predviđeno za listopad ove godine. Nije još točno definirano kada točno. Hvala vam svima na doprinosima u ovoj raspravi i idemo dalje. Zadnji, zadnja tema dnevnog reda je prigovor u skladu sa člankom 106 poslovnika o stavljanju na tržište genetski modificiranog karamfila. Počet ćemo sa izvjestiteljima. Stvarno nemamo jako puno vremena, a prevoditelji bi nas trebali napustiti za nekoliko minuta. Ja vas stvarno molim da vaše izlaganje ograničite na dvije minute. Prvi ima riječ gospodin Bart Štajes. Hvala vam. Dok imamo prijevod, govorit ću nizozemski. Ovo je još jedan e, prigovor Ovoga puta se prigovor odnosi na genetski modificirano cvijet i e, kukuruz, dakle imamo dva dokumenta. Kaže se da imamo samo 11 zemalja članica koje je bilo za, no tih 11 zemalja članica predstavlja 66% stanovništva. Izgleda da EFSA to zna i da se lišće tog cvijeća jede u nekim kulturama. No EFSA nije dala svoje mišljenje o e, konzumaciji te vrste, te vrste cvijeta. E, ne znam je li to bilo slučajno. Ja sam malo surfao po internetu i pronašao sam velik broj recepata koji koriste tu vrstu listovo. E, EFSA kaže da pelud tog cvijeta se može e, rasporostraniti i da stoga predstavlja rizik. To je e, opravdani prigovor. Očito je da se nije vodilo računa o mjerama za zaštitu okoliša. Mislim da bismo slične argumente mogli iskoristiti i u našem prošlom, slično onima koje smo koristili u prošlom prigovoru. Imamo trajni odbor za sigurnost bilja i taj je odbor dao jasan stav o glifosatu. Tako da u ovom političkom kontekstu, kada zemlje članice ne mogu donijeti jasnu odluku o produljenju e, odobrenja za korištenje glifosata, Mislim da se onda ovakav kukuruz ne bi smio uvoziti. Ja ću kratko, budući da je kolega već rekao ono osnovno. Dakle, kao prvo, želim reći da ovdje uvijek imamo isti problem, a to je pitanje diseminacije peludi. E, dakle, to primjećamo kod nekih kultura. Međutim, ova diseminacija trenutno brine i EFSU. Dakle, to moramo imati na umu. Što se tiče pitanja kukuruza. Dakle, što se tiče glifosata, mislim da se tu nalazimo pred e, jednom specifičnom situacijom. Europski parlament je glasovao o tome i vodi se rasprava o tome koliko će se dugo glifosat još držati u prodaji, a cilj je da se to zabrani. Ako danas e, pustimo komercijalizaciju kukuruza, kako onda za 7 do 10 godina možemo e, ukloniti taj kukuruz koji je otporan na glifosat jer će se glifosat u međuvremenu zabraniti. Dakle, tu dolazimo do kontradikcije između e, odluke o glifosatu i potencijalne zabrane uzgoja kukuruza. I to je zabrinjavajuće. Što se tiče svih ostalih argumenata, e, već su uglavnom izneseni i nemam što dodati. Hvala vam sada, gospođa Pojelan. Hvala vam. Ja bih eh, htjela ovdje reći da je većina zastupnika potpisala ovu rezoluciju i to pokazuje koliko se svi slažemo, eh, dakle, širom cijelog političkog spektra eh, zbog ovih tema. Dakle, ovime dolazimo do šestog odbijanja. Petim i šestim definitivno odbacujemo pristup sve po starom kad, starom kad je riječ o GMO proizvodima. Komisija predložila tu reviziju koju su zastupnici e, odbili i mislim da komisija samo pokušava progurati ta odobranja uz kvalificiranu većinu e, zemalja članica Europske unije, ali bez podrške Europskog e, parlamenta. Ovo čemu danas govorimo se odnosi na kukuruz koji je otporan na glifosat i to pokazuje koliko naš sustav za zaštitu bilja i proizvoda od bilja ne funkcionira kako treba. Komisija očito ne donosi dobre odluke i građani gledaju što Europska unija radi. Kao što stoji u zakonodavstvu Europske unije, e, tajne, e, povjerljive e, komercijalne podaci zapravo moraju se staviti iza općeg interesa. Hvala vam i sada gospođa Evi. Hvala vam. E, osim čvrstih argumenata koje su predstavili kolege, i ja se slažem s njima i potpisujem ovaj prigovor, ali bih se ovdje osvrnula na još jednu temu. Riječ je o e, postupku odobrenja GMO proizvoda i koliko je on demokratski. On to zapravo nije i zapravo je dobro vidjeti što se događa u tehničkim odborima E, kada u slučaju izdavanja negativnog mišljenja tih odbora komisija samostalno donosi odluke. Evo ja sam htjela kolege obavijestiti da kad govorimo o izmjeni uh, uredbe 715 o emisijama iz e, cestovnog prometa, imamo prijedlog u kojem stoji da ako tehnički odbori ne donose, ne donesu E, svoj zaključak, komisija ne može samostalno donijeti odluku. I ja mislim da bismo svi trebali e, uzeti, da bismo trebali razmisliti o takvom postupku zato što smatram da komisija ne može donositi odluke na ovakav nedemokratski način i da mora poslušati mišljenje europskih građana. A sada da čujemo mm, mišljenje dva kluba koja nisu potpisala prigovor. Gospodin Fjellner prvi. Kao prvo, ovo nije mm, postupak u kojem bismo trebali raspravljati da li nam se sviđa GMO ili ne. Postupak imamo i postupak je jasno definiran. Parlament može kontrolirati i reagirati ako komisija ne provodi zakonodavstvo koje smo, s kojim smo se mi složili, koje smo mi donijeli. Ili ako komisija ne prati znanstvene rezultate. Ovdje nije riječ o glifosantu, već o tome da li komisija igra prema pravilima. Dakle, da li je komisija nadišla svoj mandat? Nisam još čuo niti jedan argument. Nitko nije niti pokušao e, dokazati tu tvrdnju. Drugo, uh, je li komisija pokazala da ne poštuje znanstvene dokaze? Ja bih rekao nije. Imamo EFSU, EFSA je naše znanstveno tijelo. Krenimo s karamfilom. SHD 275314. EFSA je 15. prosinca 2015. donijela zaključak da uvoz, distribucija i prodaja ovog karamfila neće stvoriti neželjene posljedice na ljudsko zdravlje ili na okoliš. Istu su odluku donijeli 7. prosinca o, kukuruzu, no to ću sada preskočiti jer nemamo vremena. I ja poštujem gospodina Stajsa i njegovo guglanje. No ako zatražimo od određenog tijela da bude naš znanstveni savjetnik, onda moramo e, poštivati njihove odluke. To smo zatražili od EFSE, EFSA je napravila istraživanje, a sada nam se rezultati ne sviđaju. Tako da bojim se da vam argumenti nisu e, dobri. Ja razumijem mnoge kolege u ovoj dvorani. Znam da ne vole genetski modificirane organizme i da su zadnji puta glasali protiv e, uredbe. I ja sam također to učinila, ali iz drugog razloga ali nismo izglasali moratorij e, GMO-a, već smo ih odbili. E, ne znam da li nas samo želite izmoriti ovim raspravama. Ali mislim da to je pogrešan način donošenja zakona. I hvala vam i sada gospodin Hajtema. Hvala. Mi smo u e, liberalima također o ovome razgovarali i to e, sa jednog praktičnog gledišta. Da, imamo dva e, različita razloga za te pregovore i to uvijek ista. Prvi je dakle da se kritizira cjelokupni postupak. Posljednji prijedlog Europske komisije da zemljama članicama se da više utjecaja u odluku da prihvate ili odbiju GMO proizvode neki su toliko bijesni na to, tako da su e, izvršili pritisak na Europsku komisiju da donese novi prijedlog. Mi smo protiv toga. Drugi razlog je također već spomenut. Neki jednostavno ne žele e, GMO proizvode. Nema veze ako znanstven, znanost dokazuje da to ne predstavlja opasnost za životinje, za okoliš ili za ljudsko zdravlje. I dalje ih ne žele. Mi smo odlučili uspostaviti jedno neovisno znanstveno tijelo da procijeni što je točno, a što nije i da spriječi političku raspravu o znanosti i da spriječi zastupnike da guglaju u potrazi za novim studijama i uvijek novo pokreću tu raspravu. Mi smo e, dali FC mandat. A sad da se osvrnem na cijelo pitanje glifosanta, naravno to je isto tako usko povezano sa GMO-ima, ovdje nije riječ o glifosatu, već o usjevima ili kulturama koje su otporne na glifosat. Jer nije mi jasno zašto e, ne želite glifosat, to je jedan od najmanje štetnih e, e, sredstava za uništavanje korova. Ako želimo zabraniti glifosat, onda isto moramo pratiti načelo predostrožnosti. Dakle, imamo nekoliko opcija. Ako želimo uništiti korijen, možemo koristiti štetnije, štetnija kemijska sredstva ili okopavanjem ali onda ćemo naštetiti naša tla, stvoriti više erozije, imati više e, emisija CO2, izgubiti nutrijente. Tako da mislim da ni to baš nije rješenje. Hvala. I na kraju dajem riječ predstavnici komisije gospođi Brući. Mr. President, thank you members of parliament. Uh, we listen carefully to the comments. First, I would like